Dear colleagues, may to take... Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Let's start meeting. Započinjemo sa našim sastankom, usvajanjem dnevnog reda. Hvala. Dnevni red je usvojen. Zatim odobrenje zapisnika sa sjednice 7. 11. 19. 25. i 26. travnja ove godine. Ako nema nikakvih prigovora, zapisnik je usvojen. Priopćenja. Postignuti sporazum na trijalogu o amandmanima na MIFID i MIFIR na drugom trijalogu 2. svibnja, tako da imamo ponovno savjetovanje sa komisijom koje će se održati sutra o dogovorenom tekstu i želim čestitati izvjestitelju i pregovaračkoj ekipi na ovom izuzetnom postignuću jer smo uspjeli ne samo dobiti od datuma nego i izmjenu i dopunu Mifida i Mifira. Mislim da je ovo značajno postignuće u odlučivanju i to smo uspjeli ostvariti u samo jednom trijalogu, pri tome povrinuši se da je i vijeće prihvatilo i odobrilo prijedlog parlamenta. I izvještavam zastupnike o novoj službi za sve zakonodavne predmete koje pruža služba za zakonodavne akte i svi zastupnici mogu dobiti pomoć na svim jezicima u pripremi zakonodavnih akata prije roka za podnošenje amandmana. Tajništvo će poslati i link e, za prezentaciju ove kratke, e, za kratku prezentaciju ove službe nakon sastanka i još preporuke sa sastanka koordinatora, prvo imenovanja, izvješće o osnivanju europskog programa za potporu konkretnim aktivnostima u području financijskog izvješćivanja i revizije za 2014. 2020. Povjereno je pučanima. Zatim izvješće o protokolu za sporazum između Europske unije i Kneževine Monako sukladno direktivi 48 iz 2003. godine. Dakle, to je povjereno pučanima i to je u skladu sa rotacijskim sporazumom. Zatim imamo mišljenje o uspostavi uredbe za socijalistima. Zatim e, imamo i izvješće na vlastitu inicijativu o finteku i prijedlog e, izrade mišljenja o obveznicama, to će se dalje odlučiti. I dogovoreno je da organiziramo dodatni sastanak 28. rujna sa nacionalnim parlamentima od 15 do 17 sati poslije podne na ćemo poslati zastupnike iz nacionalnih parlamenta za razmjenu mišljenja o europskom semestru i na kraju Odlučili smo održati sastanak koordinatora otvoren za javnost 28. rujna sa upravom Bank de France. I sada možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda, a to su pravila protiv izbjegavanja plaćanja poreza koje izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Dakle, na engleskom Anti-Avoidance Tax Directive. Riječ ima je izvjestitelj. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dragi kolege. plaćanja poreza, što je naravno značajni e, gubitak koji dodatno smanjuje investicijski kapacitet e, naših država članica, a isto tako i njihovu mogućnost borbe protiv siromaštva, socijalnih e, poteškoća i svih ostalih stvari u koje bi se moglo uložiti. Kada govorimo o ekonomskoj i monetarnoj uniji, usklađivanje poreznog sustava koji bi bio pravedan i efikasan i jedan je od ciljeva. To je naravno nešto što bi trebalo među ostalim biti sagledano i u kontekstu jedinstvenog tržišta, zato što se zapravo radi o tome da poboljšamo kapacitet Europske unije, a ne želimo nikako naštetiti e, trgovinskim kapacitetima Europske unije, te želimo svakako izbjeći skandale s kojima smo imali e, problema u nekoliko zadnjih godina i sasvim je jasno koji su to zato što su nam svima poznati. Činjenica jest da postoje različita mišljenja u parlamentu, međutim mi bismo željeli izbjeći naizmjenično glasanje e, poimenično glasanje koliko god je to moguće. E, u izvješću nastoji čitav niz definicija koje su precizne i obvezne. Kao što i sami znate, e, svi govore vrlo često o različitim likovima e, LuxLeaks, Wikileaks i tako dalje. Vrlo je važno da se pravila usmjere u tom smjeru da poduzeća plaćaju poreze u onoj zemlji u kojoj zaista posluju. Komisija je zapravo počela e, mijenjati e, stvari, do sada 30% se očekuje da će se promijeniti u odnosno na što bi trebalo, dakle da e, stopa koju komisija predlaže je 30%, međutim mi smatramo da bi zapravo stopa trebala iznositi 10%. Također željeli bismo da se prijelazni period produži na pet godina što će omogućiti onim multinacionalnim kompanijama koje e, uistinu ne varaju porezni sustav da se prilagode bez posebnih e, pretjeranih opterećenja. Također želi se svakako izbjeći korištenje transfernih cijena i transfere unutar istog holdinga kako bi se izbjegavalo plaćanje poreza. Određene države članice žele također da se uvode određene mjere vezano uz porezne oaze ili zapravo one zemlje koje imaju povoljne porezne uvjete. Do sada e, također smo razgovarali o tome da bi bilo dobro da se obvezna zaštita patenata ne koristi kao jedan od načina e, da bi se izbjeglo plaćanje poreza ili da bi se smanjili eventualni doprinosi, pa stoga predlažemo da se e, zapravo stvari postave tako kako bi efikasno oporezivanje, odnosno efektivno oporezivanje bilo što niže i kako bi se uzele u obzir stvarna zaštita patenata. Što se pak tiče klauzule koja se tiče stranih poduzeća, zapravo se traži poštenija porezna stopa vezano uz oporezivanje poduzeća i podružnica, odnosno tvrtkih čeri u Europskoj uniji. Nastojimo zapravo raditi eh, na tome da se proširi porezna osnovica e, kako bi se omogućilo sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, zato što neke multinacionalne kampanije, e, na primjer, imaju stopu oporezivanja koja je niža od 15% u određenim zemljama, u drugim zemljama je ona nešto veća. E, zato što je zapravo važno da se pronađe nekakva sredina između primjerice dvije države članice, imate s jedne strane Bugarsku gdje je stopa oporezivanja 4%, a u Njemačkoj je 12%. Također želi se uspostaviti sustav oporezivanja dobiti e, koji bi bio jednoobrazovan, e, odnosno prijava bi bila je, porezna prijava bi bila jednoobrazna kako bi e, društva koja posluju u različitim zemljama mogla jednostavnije podnositi porezne prijave. Ja se nadam da ćemo do sutra uspjeti dobiti većinu kako bismo pokazali svim našim sugrađanima da želimo mijenjati stvari kako bismo se borili protiv porezne uteže. Želio bih iskoristiti ovu priliku kako bih zahvalio svim izvjestiteljima u sjeni koji su radili na ovom pitanju. Rasprave su zaista bile žive i obuhvatne. E, cijenim njihov doprinos i nadam se da ćemo do sutra dobiti pozitivno mišljenje o izvješću. Hvala. Hvala izvjestitelju. Sada dajem riječ u ime epp p-a. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dopustite mi nekoliko napomena. Ne mogu iznijeti konačno stajalište našeg kluba, kao prvo zato jer se sastajemo u posljednje potnjevnim e, satima, odnosno na večer. I tek prije nekoliko minuta sam primio i nacrt kompromisnih amandmana. Moram reći da sam iznenađen načinom na koji obrađujemo ovu temu, jer se čini da izvjestitelj želi prikupiti potporu za ovo izvješće na temelju potpore zelenih GUA i FDD-a, a to ne predstavlja čvrst temelj za ovako važno izvješće. Mislim da bismo trebali imati vrlo čvrstu većinu, naročito kada izrađujemo mišljenje i naročito u tom slučaju trebamo pokazati da smo jedinstveni. No, od početka rada na ovom izvješću pružao sam informacije o našim stajalištima izvjestitelju i nažalost nismo imali mnogo rasprava o tome. Zapravo, izvjestitelj nije poveo računa o mnogim važnim aspektima. Borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i e, agresivnih e, poreznih planiranja je prioritetna za nas, ali e, zbog toga ne bismo smjeli dopustiti direktivu koja će ići protivno poslovanju i tvrtkama i zapravo to treba pogodovati onim poduzećima koja ne izbjegavaju porez i koja ne manipuliraju poreznim pravilima. Dakle, moramo biti oprezni u našem prijedlogu. I to je moj cilj. Klub me, odnosno izvjestitelj me zamolio da podnesem tehničke dokaze koje će poduprijeti naša stajališta, no ništa slično nisam zaprimio od drugih e, članova. Govorimo o kompromisima A, B, F, E i H, dakle i uvodnim izjavama gdje imamo dosta kompromisa o FG, o tome izvjestitelj govorio i treba navesti i e, granice um, gamata gdje treba to povezati sa nacionalnim stopama ili hoćemo li imati jednu obraznu stopu i to ćemo razmotriti različite mogućnosti, ali prilično sam siguran da ćemo tražiti 25% kao granicu za jurisdikcije i za toga bi bilo previše. No, mislim da možemo razgovarati o tome. Ono što je ključno za mene je kompromis B, a to znači zapravo ograničenje kamata. Imamo najmanje tri argumenta koja idu u prilog argumentima komisije i također sadašnjem stajalištu vijeća. Kao prvo, nije istina da bi granica od 30% ne bi dovala ni do kakvih izmjena. Treba vidjeti koja će biti konačna verzija, ali nešto poput 38%, dakle tu se kaže da ne bi se moglo odbiti troškove kamata. E, e, Ispod toga bi bili oni koji, e, koji varaju ili plaćaju više poreza. Ako bismo imali 30%, tu u Europi imamo više postotaka zajmova koji se koriste za financiranje poslovanja i za investicije poduzeća. Mnoga poduzeća, naročito mala i srednja poduzeća, financiraju svoje širenje poslovanja zajmovima i kreditima. I situacija u kojoj neće moći odbiti troškove kamata znači će da će se njihova dobit značajno smanjiti. I e, ja sam to provjerio kod čeških tvrtki koje ulažu i one su potvrdile da sa granicom od 10% ne neće moći koristiti to legitimno kao poslovni trošak. I na kraju to sam i priopći izvjestiteljima u Sijeni jest e, da u Europi nemamo samo zemlje europodručja koje barem e, za sada imaju niske kamatne stope i razumno niske troškove kamata koje imaju dobra poduzeća. Dakle, ja sam pregledao podatke iz drugih zemalja, to će vas možda iznenaditi, ali recimo u Rumunjskoj sam vidio da u posljednjih nekoliko godina, dakle u jednoj godini, prosječna kamatna stopa za e, financiranje poduzeća je bila 20%. Čak i 2010. godine to je bilo otprilike 14%, a nakon 2013. kamate su bile iznad 10%. Očito je da se E, takvi troškovi neće moći financirati ako se granica stavi nisko. I također, prema podacima Poljske Interbanke, njihove kamatne stope su prelazile 6% u tom istom razdoblju. Dakle, mislim da trebamo pokazati da e, treba uzeti u obzir situaciju poduzeća i e, gospodarstva i to je u najmanju ruku nešto što ne opravdava stajalište izvjestitelja i ne mogu zbog toga preporučiti klubu da podrži to stajalište. Sander Lunds. Sander Lunds. Pridržavanje poslovnika. E, Smijem li govoriti njemački? Gospodine predsjedavajući, Razgovarao sam s izvjestiteljem i koliko sam saznao još nema kompromisa između velikih klubova, a večeras će se vjerojatno dalje pregovarati o tome i treba vidjeti hoće li se doći i u odboru do velike većine. Dakle, ovi kompromisi koje smo sada zaprimili će se ponovno predočiti u novom obliku večeras ili sutra. I mislim da to ne opravdava glasovanje sutra. Kao što je rekao izvjestitelj, to je doista složena i teška situacija, a mi zastupnici moramo imati priliku pročitati kompromisne amandmane. Ako ih e, dobijemo večeras ili noćas ili sutra ujutro, nećemo moći dobro obavljati svoj posao. Dakle, tražim da se glasovanje odgodi kako bi svi mogli temeljito pročitati ono o čemu moraju odlučivati. Hvala na ovom mišljenju. Dnevni red je već usvojen i nećemo odgoditi glasovanje. Važno je da parlament pravovremeno zauzme stajalište prije nego što to učini ECOFIN. Naravno, mi pratimo raspravu između klubova. Koliko znam, jedan ili dva kompromisa će se možda još mijenjati, no ipak e, velika većina kompromisa je u svojem konačnom obliku i već je prosjeđena. Naravno, možda će se nešto podešavati tijekom rasprave ako bude potrebno kako bi se prikupila većina. Osobno neću pristati uz vaše stajalište jer smatram da je od ključne važnosti da parlament zauzme svoje stajalište. No, u svakom slučaju ova rasprava još je u tijeku, usvojili smo dnevni red. Ja sada ne znam eh, kako će mišljenje imati izvjestitelj nakon ove razmjene mišljenja, no dakle, vi kažete da je i ovo ili prekasno, e, ovo je bilo prekasno ili prerano, jer je bilo nakon usvajanja dnevnog reda prije rasprave, da sada ćemo zaključiti ovu raspravu, onda ćemo čuti i mišljenje izvjestitelja. No, ja predlažem e, da ovaj dnevni red ostane kakav jest. Izvolite. Da, želim podržati kolegu Luka. Dakle, ne možemo jednostavno utvrditi trenutak za glasovanje kada još ne raspolažemo kompromisom koje bismo mogli provjeriti. Gospodine predsjedavajući, vaša je izjava unilateralna i pogrešna. Ako nemamo kompromise o kojima možemo raspravljati i o kojima možemo glasovati, onda nemamo temelja niti za donošenje odluka. Hvala. No, ja bih smatrao čudnim e, kad ne bismo imali e, raspravu prije glasovanja. Ova rasprava bi bila onda besmislena jer bismo se odlučili unaprijed. Dakle, mogli bismo jednostavno ukinuti rasprave prije glasovanja iz navedenih razloga. Dakle, ova rasprava nam daje mogućnost da uvjerimo jedne druge u svoja stajališta, jer inače to ne bi imalo smisla. Evo, predlažem da zaključimo raspravu, a onda ćemo vidjeti hoće li izvjestitelji predložiti nešto, hoćemo li promijeniti mišljenje, onda ćemo na temelju toga odlučiti ono što stoji za sada jest dnevni red i dalje inzistiram na tome da parlament treba pravovremeno donijeti odluku kako bi je u najmanju ruku vijeća pročitalo. Gospodine Balc. Pa, ja sam odmoran. U odlično sam formi. I tako sam se vratio na e, svoje radno mjesto nakon e, tirkiznog tjedna no slažem se sa kolegama Lukijom i Langeom. Ako vi kao predsjednik se želite formalizirati, onda vam stavljam na znanje da su koordinatori odlučili sljedeće. Ako do ponedjeljka u 15 sati, a sada je već 16.15, dakle ako ne budemo imali konačne kompromise i glasački popis, onda da se sljedeći dan neće glasovati. To je odluka koordinatora. I u ime Pučana želim vam službeno kazati da vas pozivam da primijenite našu zajedničku odluku. Hvala. Burharde, ako dobro razumijem, do 15 sati zaprimili smo nacrte kompromisa. To je u skladu sa poslovnikom. Naravno, ako neki klub zastupnika, recimo vaš, traži od izvjestitelja da izmijeni kompromise i ako to nakon rasprave izvjestitelj prihvati, onda ne razumijem zašto E, bi klub e, nakon toga rekao ne, mi ne možemo glasovati. Dakle, ponavljam, imamo tekst kompromisa koji je predočen sukladno novim e, člancima na vrijeme. I sada još imamo raspravu koja je još uvijek u tijeku. Dakle, meni je teško donijeti odluku usred rasprave. To nije spomenuto kada smo usvajali dnevni red prije nekoliko minuta i ja sam e, pitao usvajate li dnevni red i to je jednoglasno prihvaćeno. Imate naravno razloga i e, pravo promijeniti mišljenje, no koliko vidim sada imamo tekstove kompromisa koji su pravovremeno dostavljeni i ako sam dobro razumio gospodina Niedermayera, predlaže se da se nešto promijeni. Ne znam što o tome misli izvjestitelj. Dakle, molim vas, zaključimo prvo raspravu i na kraju rasprave donesimo odluku, no dnevni red ostaje kakav vijest. i usvojili smo ga prije nekoliko minuta. Gospodine Runes, evo, e, prvo ću nešto komentirati o ovome, onda ću uzeti reći kao izvjestitelj u sjedni. E, želim insistirati na ono što su istakli i gospodin Luka i gospodin Balc. Mi ovdje e, ne tražimo sada sastanak odbora, nego ovaj sastanak izvjestitelja u sjedni. Dakle, koliko vidim, e, imamo jedan ili dva kompromisa koji su problematični, a ostalo bi bilo podešavanje. Dakle, na ovom predmetu treba još mnogo poraditi, naročito ako je izvjestiteljev cilj postići veliku većinu. Dakle, u tom smislu želim e, insistirati na onome što su istakli gospodin Luke i gospodin Balic. Hvala vam, gospodin Žabon. Dakle, ovo je su bila moje opaske što se tiče dnevnog reda. Još želim i intervenirati vezano sadržaje. Dakle, ukoliko nastavljamo s ovim cirkusom, rekao bih i nešto samo meritumu prijedloga. Naime, mislim da ono što je sada pred nama jest da je izvorni prijedlog komisije imao neke nedostatke koje su sada ljeve ljevi klubovi parlamentu otoli. Dakle, ovo nije dosje koji se protivi BEPS-u, već u potpunosti smjeren protiv poslovne zajednice i pozvao bih ljevicu našeg parlamenta da budu otvoreni iskreni što se tiče njihovih motiva. Ukoliko doista ne pokušavate baviti se štetnim poreznim praksama, već pokušavate kazniti kompletnu poslovnu zajednicu, recite to tako jasno. Ako mislite da je Europska unija otok i da je naše investicijska okruženje, međunarodna privlačnost nešto što ne trebamo poboljšavati i jednostavno tako recite. Ukoliko mislite da bi velike države članice trebale biti favorizirane u usporedbi sa manjima, također recite tako. Dakle, to je ono što vas ja molim. Ukoliko danas o ovome želimo raspravljati, moramo se pozabaviti sa cijelim nizom točaka, jer kao gospodin Niedermayer, zabrinjava me smjer u kojem se ovo sve kreće. Prije svega, trebamo se vratiti na suštinu same rasprave, a to je, i to neprestano naglašavam, borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i agresivnog poreznog planiranja. Dakle, to je naš prioritet. I to je također stav kluba ECR zadovoljan sam s time što su se države članice već dogovorile oko provedba nekih e, odluka konačnog izvješta BEPS-a i čuli smo nakon rasprava o panamskim dokumentima da se doista moramo baviti i uhvatiti u koštac s ovakvim poreznim praksama. Da svi pošteno plaćaju porez, tada bi porezne stope za sve mogle biti smanjene. Druga stvar, Europska unija nije otok, mi smo jedan od dionika globaliziranog tržišta i međunarodno postoje jasni i unutar OECD-a koji se bave ovim pitanjem. Komisija sada želi ići korak dalje te nametnuti obveze koje idu mnogo dalje nego predlozi OECD-a. Polovina mjera koje se predlažu ne dolaze zapravo uopće iz akcijskog plana OECD-a, ali dio prijedloga je preobličen u minimalne standarde. Moram reći da sam donekle razočaran prijedlogom komisije zbog toga što ide toliko e, dalje od onoga što OECD traži. I zbog toga što će to također naštetiti konkurentnosti europskih poduzeća. To će svakako biti slučaj ukoliko provedemo ovaj plan koji se trenutno predlaže. Naš izvjestitelj čak želi ići korak dalje od Europske komisije. Dakle, stavovi koje vi predlažete mislim da neće dobiti širu podršku i ponavljam još jednom da se radi o popisu želja e, ljevo orijentiranih skupina u parlamentu. Primjerice, želite smanjenje kamatnih stopa smanjiti na 10% prema studiju OECD-a, to bi značilo da 30% poduzeća mora ve, plaćati veće poreze, 38%. Mislimo li doista da 38% poduzeća zapravo eh, vrši prevare. Dakle, uzbiljimo se. Mislim da eh, vaši predlozi također kažnjavaju i ona dobra poduzeća koja ispunjavaju sve svoje obveze, osobito male i srednje poduzetnike. Četvrto, mislim da zapravo stajete na stranu većih država članica naspram onih manjih. A, mislim da bi za moju zemlju, Belgiju, vaši prijedlozi bili loši. Primjerice, prijedlog o tome da se smanjenje kamata ograniči, što bi značilo da bi se moglo uzeti samo 30% neto zarade. To je prijedlog naravno jedna od većih država članica Njemačke, a vi sada predlažete da se to proširi na sve države članice. Ja sam mislio da je zapravo zamisao da se e, oporezuje zaradu ondje gdje se gospodarske aktivnosti doista i vrše. A ovdje se zapravo radi samo o prevazi sila i gdje vi radite za neke države članice, ali ne nužno u interesu dobrog funkcioniranja unutrašnjeg tržišta. I za kraj, imam nepristano osjećaj da ovaj prijedlog će kao posljedice imati sve veće i veću razinu oporezivanja. I moramo biti iskreni oko toga. Komisija je imala direktivu koja je bila loša za manje države članice i zamah koji je stvoren kroz dokumente iz Paname ili Luksemburga je zapravo upotrebljen da se podigne razina oporezivanja, da se postigne ta porezno ujednačenje u svim državama, te da se stavi u nepogodni položaj one koje žele podržati mala poduzeća. I za kraj to će značiti da ima manje poduzeća, manje investicija i još ću samo reći prije godinu dana razgovarali smo Junckerovom investicijskom planu i svi su se složili da je cilj kako Europu učiniti e, više povoljnijom, povoljnijom za ulaganja stvoriti nova radna mjesta, a ovdje glasamo o prijedlogu koji će za posljedice imati manje radnih mjesta. Nadam se dakle da je svima jasno da ono što ovdje usvajamo u parlamentu da će to čitati ljudi izvana, ne radi se samo o nekakvoj simbolici predsjedatelje oduzeo riječ govorniku. Zastupnik Glavežan Bon. Gracias, señor presidente. Hvala. U ime kluba zastupnika ALDE kratko bih rekao da Naravno, mi želimo odaslati snažnu poruku i vjerujem da s obzirom na nedavne događaje, to je ono što ljudi žele čuti, uključujući i one događaje nakon predloga komisije. Dakle, želimo odaslati snažnu poruku kojom bi se rješile riješili nedostaci određene praznine što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, ne radi se o nezakonitostima, već o određenim prezninama. Postoje dva načina da se pošalje takva snažna poruka. Prije svega uvođenje novih uvjeta koji bi bili znatan korak prema napred, a drugi pristup je da velika većina parlamenta u svoje stajalište o ovom tekstu. To su dvije stvari koje bismo mi u Aldeu željeli, koje pokušavamo postići. I svi znaju da statistikama zapravo možemo potkrepiti bilo što. No u krajnjoj liniji bit će nužno donijeti političke odluke e, imajući u vidu ono što je OECD učinio. Naš klub uvijek će radije podržavati veću opreznost u pristupu, no svakako složit ćemo se i sa tuđim stavovima. Ograničenje kamata je nešto što nam je važno i naš klub je pridao amandman kojim se traži da se to ograniči na 10%. Također se spominje kompromis koji bi mogao trajati pet godina i kojim bi se uklonile određene inverzije u pojedinim sistemima. Naš klub smatra da sve iznad 20% neće biti dovoljno snažno, ali mogli bismo ići i toliko daleko te bih volio da izvjestitelj ne bude toliko nefleksibilan što se tiče ovih 10%, ako je tako moguće dobiti širi sporazum. Što se tiče patenata i nepravilnog prikazivanja stanja sa ulaganjima, naravno protiv toga se želimo boriti, no para que no sea un sistema de ilusión. Es cierto, y lo podemos apoyar. Lo que no podemos es, o no queremos que sea... Ono što mislimo da neće biti korisno je da se ova prilika upotrijebi kako bi se kritiziralo poslovnu zajednicu još jednom, niti možemo upotrijebiti ovu priliku da se uvodnim odredbama e, traži određen datum da za implementaciju toga. de una flat que nos parece mucho Dakle, 25% koje su predloženi u klauzuli switch over smatramo da neće biti moguće doći do sporazuma i svakako tu će rasprava biti vrlo korisna i naravno mi ćemo uvijek glasati za najstrože zahtjevnije zahtjeve, ali bilo bi bolje da dođemo do zajedničkog sporazuma jer nema čarobne brojke 10, 15, 25 gospodarstvo je mnogo složenije od toga i stvari je moguće revidirati nakon godinu dana. Dakle, doista smatram da postoji mogućnost da se dođe do sporazuma kako bismo imali dobar politički tekst koji će imati podršku većine. No ne bismo trebali omogućiti ljudima da se ovo pretvori u jedan dokument koji ide protiv poslovne zajednice i naravno istodobno ne tvrdimo da želimo da poduzeća plaćaju više poreze. Ukoliko želimo privesti kraju izbjegavanja plaćanja poreza, naravno neki će morati plaćati više. Zahvaljujem Fabio Demazi. Pozdravljam činjenicu što postoje određena doza emocija u prostoriji kada raspravljamo o poreznim e, politikama, pa ću ja pokušati biti glas razuma. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na odličnom poslu. Mislim da ne samo nakon objavljivanja dokumenta iz Luksemburga ili Paname koje se bave pranjem novca, da doista postoji potreba za rezultatima, to je ono što i građani od nas očekuju i na to bismo se trebali i usredotočiti. No, zamolio bih eh, predsjedatelja da pokušava utišati kolege, ako je to moguće. Dakle, uz dužno poštovanje kolegama iz ECR-a i EPP-a, smatram da borba protiv izbjegavanja i utaja plaćanje poreza, odnosno stav da je borba protiv toga nešto smjereno protiv poslovne zajednice, u tom slučaju doista ne znam e, što bi trebalo biti za njih. Ono što je izvjestitelj predlaže unutar granica onoga što je ECD predložio, s nekim kolegama sam posjetio Washington prošli tjedan i većina od ključnih područja koja su uključena u izvjestitelje predlog u potpunosti su u skladu primjerice sa onime što SAD trenutno raspravlja. Ne znam da li su oni usmjereni protiv posla ili OECD ili netko drugi u prostoriji ako radimo na ovaj način. No istaknuo bih da GUE se potpuno slaže s predlogom izvjestitelja o ograničenju smanjenja kamata na 10% zarade prije oporezivanja, što nam je i potvrdila riznica SAD-a, e, dakle i oni ciljaju na tako nešto, iako bismo mogli reći da su poduzeća u e, SAD-u malo više financirana od strane tog vlasničkog kapitala, ali time se bavi dakle i SAD. Što se tiče drugih pravila, tu se također slažemo da se ograniči da se odredi prag od 15% tako da bi temeljna porezna stopa od 15% trebala biti omogućena, a u suprotnom mora se e, provoditi oporezivanje kako već to uređeno državama članicama. E, također smatramo što se tiče e, third countries. Uh, we also support that uh, we talk um, Kod hibridnih neusklađenosti, dakle da moramo surađivati u tome sa državama članicama, zatim moj klub također traži E, zbog toga što je Europska unija državama članicama e, istaknula da se trebamo baviti sa ne isplaćenim dugovanjima i primjerice u Nizozemskoj novac ulazi u zemlju i iz zemlje izlazi isto tako u neke porezne oaze i voljeli bismo da se to privede kraju. Više ambicija bismo voljeli u pitanju inovacije patenata i citirao bih ovdje OECD koji je na jednom međuparlamentarnom sastanku na kojem smo mi sudjelovali unutar obora taksa u Parizu koji su rekli da su patenti inovacije zapravo loša gospodarska politika a isto smo čuli od riznice SAD-a. Dakle, voljeli bismo da se ovdje postupno ukloni mogućnost korištenja patenata i inovacija, jer čak i njemačka vlada se zalagala za to, e, jer nema dokaza da bi takve stvari potaknula istraživanje razvoj, e, već se smatra da postoje bolji alati kako bi se to postiglo. I konačno, pravila za ograničenje kamata bi trebala biti proširena i na naknade za licencije, jer ovdje postoji dosta prostora za zloupotrebu, te smatramo da ukoliko bi odredišna zemlja, e, ukoliko ne bi porez naplatila kako je to nužno da se to odrazi na naknad za licencije. Sveukupno govoreći, mislim da možemo reći da smo zadovoljni s time što je izvestitelj predložio i pokazali smo i svoju odlučnost da djelujemo u skladu sa interesom većine građana i da se dođe do kompromisa a siguran sam da će i drugi klubovi ponovno razmotriti svoj stav e, kada pogledaju u oči poštene porezne platiše u Europi. Zahvaljujem Molly Scott Cato u ime zelenih. Hvala vam, ja sam ovdje mjesto Ajve. E, Kratko, mislim da je važno reći da je svrha ovoga nije povećanje razine poreza koje plaćaju poduzeća, niti da se napadne gospodarstvo, već da se poprinimo da praznine i petlje koje postoje se ukinu. I doista mi je drago kako se pokušava postići sporazum, zajednički sporazum unutar cijelog parlamenta, jer naš posao kao političara kad kada i ne slagati se ukoliko to ide na korist građana. Tradicionalno zahvalila bih izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni na sjajnoj suradnji. Uzvišu obzir važnost ovog pitanja, mi smatramo da je glavni cilj parlamenta dati jasan pokazatelj vijeću da je potrebno svojiti ambiciozan prijedlog kako bismo se mogli odnositi sa izbjegavanjem plaćanja poreza i poreznom utajom, a da se ne ostave praznine kroz koje se ovakve štetne prakse mogu nastaviti. Nažalost, već se pokazalo da vijeće slabi u svojem stalištu, što je još veći razlog da mi budemo ambiciozni kao parlament. Dakle, u nekim slučajevima postoji potrebna razina ambicije, u drugim slučajevima bismo željeli da je to snažnije. Što se tiče stranih poduzeća, mislimo da bi svaka podružnica van Europske unije i dalje može oporezivati u zemlji, matičnoj zemlji, a spremni smo prihvatiti kompromis o 15%, minimalnih 15% koji se mogu u takvim slučajevima primijeniti. Vjerujemo i da parlament mora zauzeti snažan e, stav o hibridnoj neusklađenosti kako poduzeća ne bi bila e, kreativna u definicijama e, i kako ne bi koristila dvostruko izbjegavanje plaćanja poreza. Također bismo željeli snažan e, stav parlamenta u ukidanju sistema za patente, s obzirom da se pokazalo da taj instrument ne podržava istraživanje i razvoj, već zapravo kroz njega samo izbjegava plaćanje poreza. Ne slažemo se s drugim kompromisima, primjerice o smanjenju praga za smanjenje kamata, jer ono što je parlament predložio je u okvirima onoga što je OECD predložio. Što se definicije trajne, trajnog nastana tiče, inzistiramo toga na tome da bi sve informacije koje se toga tiču trebale biti javno dostupne. Drago nam je da je to u kompromisima i također želimo da se spreči dosluh između europskih i drugih poreznih lokacija poput poreznih utočišta, te da se omogući izbjegavanje izuzetaka za financijske transakcije. Do sada nam se čini da vijeće omogućava poduzećima da same odrede koje će porezne režime poštivati i da se koriste porezne praznine te da se standardi što se tiče plaćanja poreza sve više i više snižavaju. Predlog parlamenta trebao bi ispuniti očekivanja javnosti što se tiče izbjegavanja plaćanja poreza, no s mnogim zadrškama i kritikama mogu reći da ćemo podržati izvješće jer smatramo da je ključno da bude osvojeno velikom većinom i iako mislimo da je potrebno osnažiti trenutne prijedloge jer na taj način možemo poslati snažnu poruku vijeću. Hvala vam u ime FDD-a, ne vidim nikog prisutnog pa NF-u Barbara Kapel bih dao riječ, ukoliko ona nije ovdje. Želi netko drugi uzeti riječ? Ne. Riječ dajemo izvjestitelju. Oui, merci président. Et donc, comme vous l'avez entendu, même si nous Hvala gospodine predsjedatelju. Iako svi dijelimo isti cilj, a to je sprečavanje izbjegavanja plaćanja poreza, vidimo da se metode kako bi to trebalo postići se razlikuju i postoje različite ideje o tome. Naravno, ovo nije nikakva moja sinekura, sve je otvoreno za raspravu. U petak smo već dobili značajne prijedloge. Što se tiče danje rasprave, ja nastojim u najvećoj mogućoj mjeri pronaći odnosno postići najširi mogući dogovor i dobiti slaganje i mislim da nije fer ustvrditi da se određeni klubovi zastupnika ne uzimaju u obzir ili da njihovo mišljenje nije važno. To nikako nije točno. Večeras ćemo imati prilike održati još jedan sastanak. Međutim, činjenica jest da postotak kao i e, klauzula switch over koja se zapravo odnosi na izuzeća za nisko oporezive dobiti, vjerojatno se neće mijenjati. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh, I think this has been an important uh, exchange of view Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo bila vrlo važna razmjena mišljenja. Sutra ćemo, nadam se, imati e, snažan iskaz e, parlamenta i stajalište. Gospodin Niedermayer, izvolite. Mislim da zapravo trebamo dodatno pojašnjenje vezano uz to što predlaže izvjestitelj. Ako će se glasati za kompromise kako su predloženi sada, mi nećemo vjerojatno dobiti veliku većinu. Naime, barem tri kluba zastupnika, prema onome što smo imali prilike čuti, se s time neće složiti. E, stoga se jasno nameće činjenica da će trebati neke kompromise doraditi. Mislim da je malo riskantno ići na glasovanje sutra ako se amandmani ne prilagode. Ne znam što je prijedlog izvjestitelja. Prema onome što sam ja shvatio, Prijedlog izvjestitelja jeste da se temeljem stajališta koje je izneseno u ovoj raspravi, a pogotovo vašeg, razgovara još s vama i raspravi pitanje kamatne stope kako bi se vidjelo možemo li doći do zajedničkog stajališta. Imamo popis za glasovanje, kompromisi su predloženi, dakle bilo bi u potpunosti legitimno već sada temeljem ove osnovice ići na glasovanje u skladu sa internim pravilima. Ne postoji pravilo e, koje kaže da moramo imati veliku većinu ili većinsku potporu u već sada crno na bijelo. Međutim, ako sam dobro shvatio, e, izvjestitelj bi želio dobiti većinu, a ja mogu samo podržati klubove zastupnika da rade na tome da se pokuša pronaći E, zajedničko viđenje i razumijevanje e, nekih od točaka koje su klubovi zastupnika iznijeli izvjestitelju. E, dakle, dva su kluba zastupnika, ne tri, koja su vrlo kritična vezano uz kompromise. Ja nemam nikakve osnovice da sada, odnosno osnove da sada interveniram u naš dnevni red dalje. Ključni elementi prijedloga su definirani, izneseni. Svima je jasno da je vrlo važno da Europski parlament i dalje nastavi biti institucija koju se u javnosti percipira kao instituciju koja snažno podupire e, program rada koji je usmjeren na suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza. Radi se i o snažnoj simbolici. Ovime bih zaključio raspravu. E, razumijemo da će se večeras održati sastanci klubova zastupnika, tako da će se još večeras moći poraditi na eventualnim izmjenama i dopunama popisa za glasovanje i preostaje još također nekoliko otvorenih pitanja koje će se interno moći raspravati između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Ja bih sada zaključio ovu točku. Gospodinu Luke, imate riječ. Hvala lijepa. Govorit ću engleski kako bih olakšao komunikaciju. Ako sam dobro shvatio ono što je govorio gospodin Balc, došlo je do odluke koordinatora da kompromisi moraju biti spremni danas do 15 sati. Činjenica je međutim da postoje kompromisi koji nemaju širu podršku, a određene određeni klubovi zastupnika tvrde da jesu pristali na te kompromise, dok drugi tvrde da to nije slučaj. Te kompromise će se večeras raspraviti, to će učiniti EPP, kao i socijalisti i demokrati, ali drugi manji klubovi zastupnika to neće moći, e, jer neće jednostavno sudjelovati u toj raspravi i zapravo ne znamo o čemu ćemo glasovati sutra u 17 sati. I to je definitivno kršenje e, odluke koordinatora, tako da ja još jednom sugeriram da se odluka, odnosno glasovanje koje bi se trebalo održati sutra odgodi. Svaki klub zastupnika, ne samo veliki klubovi zastupnika, trebali bi imati mogućnost da se odluče i da kažu što misle o kompromisima kako bi mogli na informirani način glasovati e, o temi, da znaju o čemu se glasuje. Hvala lijepa gospodine Luka, ali ja mogu samo ponoviti ono što sam već rekao. Postoji popis za glasovanje, postoji tekst kompromisa koji je predstavljen, održana je rasprava, a svrha je rasprave među ostalim da se vidi može li se ili mora li se doraditi kompromise kako bi se postigla e, većinska potpora. E, to smo i učinili vrlo otvoreno i ako sam ja dobro shvatio, radi se o samo jednom ili dva kompromisa. Naravno, vidjet ćemo kakav će sutra biti ishod i ovaj odbor je apsolutno legitimno mjesto da se ocjeni situacija i da se vidi kako će se ići dalje. Međutim, sada mogu samo reći da je dnevni red prihvaćen, da je rasprava održana i ja ne mogu učiniti ništa drugo već zaključiti ovu raspravu. Sutra, e, prilikom e, otvaranja sastanka, vidjet ćemo kakva je situacija, ali ovo je sada moja odluka i možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Točka broj pet je javno saslušanje vezano uz europski sustav osiguranja depozita. Pred nama je dakle vrlo važno javno saslušanje koje se tiče ove ključne teme. Želim pozdraviti sve govornike koji su prihvatili naš poziv kako bi dali doprinos našoj raspravi. Oprostite, uvaženi kolege, ako imate rasprave koje morate obaviti, molim vas da to učinite izvan prostorije. Dakle, želim zahvaliti svim uvaženim eh, uvodničarima koji će dati svoj doprinos našoj današnjoj raspravi vezano uz ovu ključnu sastavnicu naše bankovne unije, a i temu koja je šire gledano vezano uz produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Svima vam zahvaljujem i želio bih odmah krenuti s temom, budući da malo kasnimo prema dnevnom redu. Odmah dajem riječ izvjestitelju e, kako bismo čuli e, uvodna izlaganja. Gospođo Langer, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. ja ću također skratiti uvodni dio s obzirom na to da smo počeli s 20 minuta zakašnjenja i ne želim zapravo e, otimati vrijeme našim govornicima. Na kraju ću dati zaključak, ali predlažem da krećemo sa saslušanjem koje se kao što znate sastoji od dvije faze, dva dijela. Na početku ćemo govoriti o tome kako bi idealno gledajući e, europski sustav osiguranja depozita u konačnici trebao izgledati, a drugi dio odnosi se na korake koje bismo trebali poduzeti da do tog idealnog rješenja dođemo. E, nažalost, sada imamo situaciju e, u kojoj e, još nemamo sasvim jasan odgovor na ta pitanja. Ja bih željela ipak preskočiti uvodni dio kako bi naši govornici imali više vremena. Hvala lijepa. Prelazimo odmah dakle na prvi dio našeg današnjeg saslušanja kako bi europski sustav osiguranja depozita, takozvani EDIS, funkcionirao u svojoj završnoj stabilnoj fazi. Prvo pitanje, vrlo teško, prvi govornik je gospodin Dirk Kupeji, predsjedatelj Europskog eh, foruma eh, osiguravatelja depozita. Gospodine Kupeji, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala gospodine Gutjeri. Jako mi je drago što imam prilike e, sudjelovati na ovom javnom saslušanju vezano uz EDIS. Ja ću kratko predstaviti Europski forum osiguravatelja depozita, FDI. Radi se dakle o međunarodnoj organizaciji koja je registrirana u Belgiji i uspostavljena je 2002. godine. Mi predstavljamo sve osiguravatelje depozita u Europi, posebice e, one koji E, imaju programe osiguranja za Europsku uniju kao i za Europski gospodarski prostor koji uključuje i Norvešku i Lichtenstein. E, svrha FDI-a je zapravo dati doprinos stabilizaciji financijskog sustava i mi tjesno surađujemo sa Europskom komisijom i Europskom bankovnom agencijom vezanom uz ova pitanja. FD naravno nema u potpunosti definirano stajalište vezano uz to kako bi EDIS trebao funkcionirati u svojoj završnoj fazi. To je novo pitanje, a ja se nadam da ću moći dati e, doprinos raspravi e, kao stručnjak za osiguranje depozita i iznijeću naravno stajalište fd a S obzirom na protokol. Ja sam pripremio i službeni e, dokument koji predstavlja stajalište fdi a koji je bio među ostalim podastrt u i moći ćete pogledati i taj dokument, dakle dobit će ga svi članovi ovog odbora pa ćete vidjeti koje je službeno stajalište FDI-a. Moram priznati da bi meni bilo mnogo draže da sam mogao govoriti u sklopu ovog drugog e, panela jer bi mi bilo mnogo draže govoriti o koracima koji će nas dovesti do konačne faze Edisa. Ja naime nisam 100% e, uvjeren da ćemo stići do te konačne stabilne faze, koliko će nam vremena za to trebati i da će do toga doći u skorije vrijeme. Ali nastojat ću, s obzirom da ste me stavili u panel broj 1, osvrnuti se na ono što ste zapravo e, od mene zatražili. E, FDI ima vrlo snažno stajalište koje dijele sve članice, a to je da Europska komisija zapravo mora provesti studiju učinka i provesti široki proces javnog savjetovanja. To nije učinjeno. U izjavi FDI-a to se zapravo i navodi. Kada govorimo o nužnosti Edisa, FDI smatra da studija učinka koju je Europska komisija provela 2010. godine ne može poslužiti kao dovoljna osnova za iznošenje prijedloga koje iznosi komisija. Stupanje e, na snagu direktive o e, sustavu osiguranja depozita e, nešto je što treba promatrati u kontekstu proporcionalnosti i subsidijarnosti i to treba uzeti u obzir u svakoj fazi izgradnje Edisa. Zakonodavni kontekst je značajno promijenio 2010. godine, tako da bi u studiju učinka trebalo uključiti i studiju profitabilnosti. Vrlo je snažno stajalište FDI-a da ne do nedostaje studija učinka i e, javno savjetovanje i mi smatramo da je to nešto što tek treba obaviti, što svakako treba obaviti. Također smatramo da to ne mogu postupci unutar vijeća zamijeniti ono čime se bavi Europska komisija. Znamo da je vijeće postavilo 18 stručnih pitanja Europskoj komisiji i ako se ne varam, do sad je komisija odgovorila samo na jedno pitanje koje je postavljeno. Likvidnost je ključna riječ. Komisija govori o potencijalnim velikim lokalnim šokovima e, koji bi mogli dovesti do destabilizacije zbog toga što ne bi postojala dovoljna financijska potpora država članica ili institucija u samim državama članicama. Također, smatram da je likvidnost glavni čimbenik. Međutim, ne možemo govoriti samo o likvidnosti. Mi ne govorimo samo o likvidnosti, već isto tako i zapravo e, podjeli e, gubitka, odnosno e, zajedničkom sudjelovanju u gubicima. Treba li nam to u budućnosti? Velika je vjerojatnost da u većini slučajeva u kojima sustavi osiguranja depozita pomažu sanaciji banaka na kraju priče e, bi se u stečenom postupku zapravo moglo naplatiti 100% tražbina. Dakle, mi zapravo ne govorimo u praksi o solidarnoj podjeli u gubicima, već i dalje govorimo o likvidnosti. Govorimo zapravo o tome da bi trebalo kreditirati odgovarajućoj mjeri i da trebamo imati takav model umjesto modela koji bi uključivao solidarnu podjelu, e, odnosno sudjelovanje u gubicima. Na taj način bi se zapravo tražbine u svim državama članicama naplatile mnogo brže u sklopu stečajnog postupka. EDIS također smanjuje poticaj da se ide iznad 0,8. Zašto bih ja išao iznad 0,8 kada će ostale države članice vjerojatno zadržati taj prag? To je vrlo važno pitanje. EDIS također zanemaruje obveze preuzete za plaćanja plaćanja preuzeta za obveze, oprostite. Edis ne zna e, zapravo e, ništa, niti uzima u obzir e, plaćanja za preuzete obveze, što narušava konkurentnost unutar Europske unije. U velikoj mjeri podržavamo doprinose koji bi se temeljili na analizi rizika, ali smatramo da je vrlo važno pojedinosti o tome definirati u prvoj fazi. Što se tiče pristupa doprinosa, mislimo da je u teoriji taj pristup moguć, ali u kasnijoj fazi vjerojatno neće biti izvediv. Zato što ne možete prebaciti E, državnu imovinu na razinu Edisa i zapravo određene države članice ne bi dopustile da novac koji se prikupio u određenu svrhu, dakle da ti doprinosi sada jednostavno budu prebačeni na europsku razinu. I na kraju nekoliko e, opaski, osobnih opaski vezano uz ovo pitanje. Postoji također i objavljeni dokument koji se tiče zakonske osnove kao i analiza koja pokazuje da nemamo pravu, zdravu e, pravnu osnovu za prijedlog Edisa, a to bismo trebali imati. Prva stvar koju treba učiniti je smanjenje rizika kako bi se smanjilo nasljedne probleme članice Europske unije koje nisu članice Edisa i dalje bi koristile e, dakle plaćanja za preuzete obveze dok članovice eurozone to više ne bi mogle. E, također mogu birati između 0,8, 0,5 u visoko koncentriranom bankarskom sektoru ili 0,0 kao primjerice Ujedinjena kraljevina koja planira takav postupak. Istovremeno članice eurozone morat će se držati 0,8 bez plaćanja za preuzete obveze. Jedna od glavnih stvari kada govorimo o osiguranju depozita upravo je to i moramo se podsjetiti da je Europski parlament iz ispitivao alternativne mjere koje je želio uključiti, ali te mjere nisu bile sastavnim dijelom prijedloga Europske komisije 2010. godine, već je Europski parlament unio alternativne mjere kao mogućnosti za sustav osiguranja depozita za osiguravatelje depozita. Te alternativne mjere neće biti moguće u budućnosti zato što će se sva, svi dodatni doprinosi prikupljati onkraj 0,8 dok će članice eurozone i dalje moći prikupljati samo do razine 0,8 i neće moći koristiti alternativne mjere koje je ranije predložio Europski parlament. Osiguravatelji depozita trebali bi imati značajniju ulogu u Edisu i time bih zapravo priveo svoje izlaganje kraju jer vidim da je moje vrijeme isteklo. E, kako bi Edis funkcionirao u svojoj završnoj stabilnoj fazi? E, nismo sigurni da bi ono što se sada predlaže bilo optimalno rješenje. E, moramo se dugoročno e, osloniti na članak 19.5 gdje se govori o programima koji uključuju cijelu Europsku uniju, a ne samo eurozonu. I mislimo da se komisija treba time rukovoditi u svojem prijedlogu. Dakle, trebaju se predlagati modeli koji idu on kraj solidarne podjele e, rizika. Mr. A sada ima riječ gospodin Guntram Wolf, e, ravnatelj Brugla. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Drago mi je što sam ovdje. E, znamo da je dugoročno razdoblje još udaljeno, dakle do 2024. imamo vremena i trebamo razgovarati prije toga o brojnim preprekama kada razmišljamo dugoročno. No, dopustite mi nekoliko općenitih opaski o osiguranju depozita i zašto je to važno i zašto nam to treba na europskoj razini. Koja je uloga osiguranja depozita? Dakle, mislim da je to važno i treba naglasiti da je to zapravo očuvanje povjerenja, povjerenja u banke, u financijsku stabilnost banaka. No, naravno, same banke trebaju same osigurati povjerenje, ali u nekim situacijama to ne mogu učiniti i zbog toga nam treba takav sustav osiguranja. No treba li nam takav sustav na europskoj razini? Dakle, imamo tri argumenta u korist stvaranja jednog europskog sustava. Prvi je veličina. osiguranja su djelotvornija što se više jedinica osigura, naravno to je zakon velikih brojeva. Ako imate osiguranje samo za dvije ili tri banke, a jedna je banka pogođena nekim šokom, to znači da je financiranje osiguranja i također ponovno punjenje fonda doista skupo. Treba vam veliki broj banaka i to je argument u korist jednog europskog sustava osiguranja. Drugi argument odnosi se na dosljednost konsistentnost. Ne znam e, hoće li se moći održati jedan sustav u kojem se centralizira nadzor banaka i daje se u ruke središnjoj banci dok je osiguranje štednje decentralizirano jer će to na kraju značiti da ako ne bude dovoljno nadzora na srednjoj središnjoj razini onda će nacionalna razina se morati uključiti i staviti na raspolaganje sredstva koja će onda popraviti greške koje su počinjene u Frankfurtu. Zatim treba razdvojiti banke od država članica. Dakle, cilj bankovne unije jest taj da se sva službena komunikacija i e, neslužbena komunikacija odvijaju na središnjoj razini, dakle cilj Središnje banke je razvojiti banke od nacionalnih e, valuta. Dakle, to ovisi o tome koja je valuta iza toga. Dakle, treba e, shvatiti da e, tako razdvajanje još nije u potpunosti ostvareno. I na kraju, posljednji argument je upravljanje krizama. Ugovor o SM-u jasno predviđen da u slučaju nesolventnosti države ne može se pružiti bail-outu ako nemamo prije bail-in, odnosno unutarnje spašavanje državnog duga. I u slučaju takvog rješavanja, e, takvog postojanja takvog sustava, takva se kriza može lakše riješiti. No, dopustite mi da spomenem također i pitanje i e, e, državnog duga u bankama. Dakle, to je doista nešto što je bilo važno u ovoj raspravi i to je doista osjetljivo pitanje. Zapravo znamo da je državni dug e, dosta koncentriran u bilancama banaka zemlje u kojoj se nalazi taj dug. Dakle, ako ne smanjite tu izloženost državnom dugu te zemlje, izloženo zaduživanju, onda i ako imate takav sustav e, osiguranja na europskoj razini, to će značiti da će sustav morati rješavati probleme koji dolaze sa e, fiskalne strane gdje zapravo nema nikakvog političkog utjecaja. Dakle, to opet e, na mala vrata vraća gubitke i to znači zapravo da bi uvođenje jednog europskog sustava značilo i smanjenje izloženosti državnom zaduživanju. Vodi se rasprava o tome treba li nam potpuno osiguranje ili reosiguranje. Pa mislim da je jasno da reosiguranje može djelomično odvojiti banke od država, e, dakle to može djelomično riješiti problem, ali ne u potpunosti. Imalo bi smisla započeti EDI sa reosiguranjem i to iz jednostavnog razloga, odnosno to bilo zato što imamo i različite posebnosti u zemljama, što imamo i različite oblike zaštite bloga, e, o tome smo razgovarali i također imamo i e, visok e, fragmentirani sustav osiguranja, tako da bi reosiguranje bilo jedan dobar početak. No, dopustite mi, budući da ističe vrijeme, E, da dodam e, i nekoliko opaski o pravima Belina, Dakle, izneseni su neki argumenti protiv Edisa, a najviše to što e, u slučaju da imamo preferencije za Berlin, onda Edis ne bi bio potreban. To je istina, ali ako je to istina, onda bismo mogli ukloniti i sve nacionalne sustave osiguranje depozita je tu kako bi stvorilo povjerenje. Dakle, ne svaki štediša mm, je upoznat sa bilancama banke, niti e, ne zna koji je rang tih e, štediša. Dakle, zapravo treba e, povećati povjerenje u banke. I još jedna predposljednja napomena odnosi se na važnost eh, čvrstog pravnog i političkog okvira. Čuli smo već eh, komentare o članku 114. I najvažnije je reći sljedeće. Ako imamo europski sustav osiguranja, on se mora temeljiti na vrlo čvrstoj pravnoj i političkoj osnovi, jer ako ta osnova nije čvrsta, onda neće stvoriti povjerenje. Trebate imati nešto čvrsto, jer ćete onda zadržati nacionalni sustav, e, a onda ako imamo neki polovični sustav na europskoj razini, to ne bi bilo dobro. Osim toga, procjena učinka je od velikog značaja. Da, na kraju, znači, kažem da bi bilo preporučljivo uvesti jedan europski sustav osiguranja, no jedino ako taj bude u potpunosti dovršen i ako se bude zasnovao na čvrstoj pravnoj osnovi i ako se Um, na um, povjerenju i na rješavanju pitanja duga i zaduženosti. Hvala. Sada Daniel Gros, direktor CEPS-a. Hvala. Doista mi je zadovoljstvo biti ovdje i sudjelovati u možda ovom neuravnoteženom panelu, barem u smislu nacionalne pripadnosti. Evo, želim ponoviti ono što je e, rekao Günther, naročito kada je riječ e, o e, poželjnosti jednog takvog europskog sustava osiguranja, jer naravno kao što vrlo dobro znamo, kada dođe do neke velike krize, onda se nacionalne vlade ne snalaze baš u trenucima kada je potrebna njihova intervencija za stabilizaciju bankovnog sustava. Da, tvrdim da nam je nešto potrebno, ali također tvrdim da je dovoljno reosiguranje ne samo u prijelaznom razdoblju, nego i kao dugoročno rješenje. To je također i u skladu sa načelom subsidijarnosti, jer naravno problem sa osiguranjem depozita jest onaj koji, s kojim se susreću mm, male banke ili su to širi, sustavniji problemi. Dakle, male banke e, su u većem broju, ali e, možda imaju manje utjecaja na nacionalnu razinu i one trebaju zadržati različite sustave osiguranja koji postoje i ponekad postoji jedan takav, više od jednog takvog sustava po zemlji i imamo različita pokrića i mnogi od tih sustava dobro funkcioniraju, no e, kada se pojavi drugi tip problema, odnosno kada postoje sustavne poteškoće na nacionalnoj razini, onda u tom trenutku mora postojati neki mehanizam koji će omogućiti solventnost nacionalnog sustava, odnosno omogućiti isplate. I to znači reosiguranje. Dakle, reosiguravatelj na europskoj razini bi intervenirao samo u slučaju nekog većeg problema, odnosno u trenutku kada bi nacionalni sustav bio u nemogućnosti izdržati pritisak. zbog toga Smatram da bi bilo dobro imati reosiguranje od velikih šokova u zemljama članicama. To je problem koji se pojavljuje u europodručju, a i šire u Europskoj uniji do određene mjere. Naime, u običajnoj situaciji zemlje članice se same mogu nositi sa cikličkim šokovima, ali kada su šokovi presnažni, recimo kada je presječena veza država sa financijskim tržištima, u tom trenutku treba im financijska potpora i to se može ostvariti reosiguranjem. U takvom sustavu ne bismo trebali imati neku veliku strukturu za europske reosiguravatelje jer bi njihov zadatak bio provoditi neku vrstu kvalitativne kontrole nad postojećim nacionalnim institucijama za osiguranje. Dakle, to je i neka vrsta komercijalnog reosiguranja. Naime, oni neće detaljno pregledavati poslovanje osiguravateljih društava, nego će razmatrati i poslovne modele strukture onih osiguravateljskih kuća koje zatraže reosiguranje. Dakle, jedno tako tijelo za reosiguranje bi trebalo razmotriti bankovni sustav u dotičnoj zemlji i e, također čvrstinu postojećeg sustava i stabilnost same vlade. Dakle, oni bi bili kreditor posljedne instance. U tom slučaju osiguravatelj ne bi trebao razmotriti sve pojedinosti nacionalnog zakonskog okvira, zakona o stečaju i druge pojedinosti. koje bi se zapravo oticale dotične banke koja je u problemima. I to je e, nešto drugo u odnosu na restrukturiranje ili dokapitalizaciju. Recimo, ako restrukturirate ili dokapitalizirate banku, to je ulaganje i to bi trebalo donijeti određeni povrat na to ulaganje i to je već zadatak ebrd ili RF-a, a osiguranje depozita dakle se može isplatiti i možete umanjiti svoj gubitak, ali uglavnom imate gubitak. U slučaju osiguranja depozita to je nešto sasvim drugačije. Dakle, na nacionalnoj razini stvari trebaju biti pod kontrolom u tom slučaju i trebate moći intervenirati ukoliko neku zemlju pogodi neki veliki šok. To je kao kada uzmete osiguranje i imate odbitke, dakle za manje šokove sami plaćate, a osiguravateljska društva uskaču kada dođe do velikih šokova. I to je glavni razlog zašto sa minimalnim uplitanjem na nacionalnoj razini možemo uspostaviti sustav koji će osigurati stabilnost sustava o kojoj je govorio Günther i u sljedećih nekoliko godina mogli bismo i riješiti problem prevelike koncentracije državnog duga u bilancama banaka, što mislim da ćete se složiti, je glavna prepreka za razvajanju banaka od toga. Dakle, osiguranje, smatram e, bi moglo biti ne samo za prijelazno razdoblje nego i dugoročno rješenje. Hvala. I sada dajem riječ gospođi Elke König, e, predsjednici SRB-a. Hvala. Uvaženi zastupnici odbora Ekon, e, gospodine predsjedavajući, Dame i gospodo, hvala na pozivu. Dakle, e, kako bi to funkcioniralo u sustavu jedne dugoročne, stabilne ravnoteže? To je ključno pitanje i zbog toga sam odlučila preskočiti raspravu o smanjenju rizika. Naravno, ja se zalažem za smanjenje rizika koje mora pratiti sve što činimo i obažavamo i neke argumente koji su ovdje izneseni, no preći ću na e, sljedeće. Počinjem sa pozitivnim aspektima. U većini zemljanja članica već e, je preuzeta direktiva o EDIS-u i pretočena je nacionalno zakonodavstvo i to je doista izvrtan rezultat tek 12 mjeseci nakon usvajanja direktive. Dakle, imamo dobro polazište i čvrstu osnovu za razmatranje sljedećih koraka. Svi smo upoznati sa prijedlogom komisije i sada ga neću ponavljati, nego ću priči tome na jedan drugačiji način i zato ću e, izraziti jedno manje neslaganje sa onima što je prije rekao Günther. Dakle, Imamo e, razne izazove u vezi sa direktivom o Edisu i oni su zapravo i obuhvatni. Dakle, imamo e, vrlo dobar okvir za e, sanaciju i spašavanje kojim se možemo ponositi, ali to je samo jedna strana e, trokuta. Dakle, nije tu riječ o oživljavanju i naravno nećemo imati velike povrate na ulaganja. U ovom slučaju nadamo se da nećemo nikad morati ostvariti ta ulaganja, ali ovo bi bio poseban e, režim za nezaventnost za neke banke koje imaju i važe važne poslovne djelatnosti. I naravno trebamo imati dobar odgovor e, za manje banke, a e, sustav EDIS osigurava povjerenje i to omogućuje malim e, bankama da uživaju jednakost na tržištu. Dakle, uz e, okvir za sanaciju i spašavanje trebaju nam e, i takvi okviri koji će omogućiti ravnopravnost banaka i naravno tu se potpuno slažem, treba nam režim za nesolventnost jer ako taj sustav nije učinkovit u nekoj zemlji članici, onda ovi sustavi neće u potpunosti djelovati. Dakle, u cilju dugoročne stabilne ravnoteže trebamo sagledati sve tri strane trokuta. U osmišljavanju Edisa, i to je drugo, banke koje ne udovoljavaju uvjetima za spašavanje, dakle male banke, moraju onda može ići u stečaj i tu sustavi osiguranja depozita eh, moraju omogućiti kontinuitet. I zbog toga je važno vidjeti što određuje članak 11. stavak 6. direktive o, o prijelaznim mjerama i onda to treba i prebaciti na europsku razinu kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Mislim da o tome još treba dobro promisliti i sljedeće je trebamo sagledati ono što tko radi. Dakle, prema prijedlogu komisije SMB bi trebao time opravljati, što je poboljšanje odnosno na prethodni prijedlog. Dakle, možemo razgovarati o daljim e, koracima i trebamo, možemo otvrditi da reosiguranje dolazi na prvom mjestu i da tu trebamo dobiti i možemo dobiti na vremenu, ali osim toga e, reosiguravatelj mora imati aktivan pristup, ne samo isplaćivati i trebamo sagledati i poslovni model, dakle da ne isplaćuje samo legitimna potraživanja. I e, tu pitanje zlouporabe nije riješeno no neću sada u to ulaziti. No, mislim da bi bilo poželjno spojiti oba aspekta kako bismo dali potrebne odgovore i malim i većim bankama. Evo, s druge strane, treba reći, i to je jasno, Nacionalni sustavi također igraju važnu ulogu i to će tako biti i u budućnosti jer je to ugrađeno i u nacionalno zakonodavstvo. I na kraju te sustave treba financirati jer povjerenje se ulaže u financirane sustave, a ne u neke neutemeljene ideje i zamisli. Hvala. Sljedeći govornik. Nakon što smo čuli ovo isticanje važnosti alternativnih mjera, bit će izvjestiteljica Ester, zatim izvjestitelji u Sjeni. Hvala. Nadvezala bih se dakle na posljednju točku vezano uz važnost nacionalnih sustava osiguranja i praksu i financiranje kao svojevrsna kao svojevrsno polazište. Možda bi to gospodinu Kupaju trebala uputiti jer on navodno ima dobar pregled nacionalnih sistema pa me zanima kako bi on procijenio trenutno e, stanje stvari. Usredočavamo se ovdje uvelike na transponiranje zakonodavstva na nacionalnu razinu, no što mislite kakvo je stanje stvari sa stvarnim funkcioniranjem e, nacionalnih e, sustava osiguranja depozita i njihovog financiranja. Možda možemo čuti to u smislu samo procjene pojedinih grupacija zemalja i njihovih pristupa, a ne po svaku, za svaku zemlju zasobno. Gospodinu Wolfu, dakle, nadvezla bih se na ono što se tiče e, prednosti imanja bankovne unije. Vjerujem da će to biti poprilična na važnu temu u našem odboru, ali vi ste o tome već pisali, pa kako doživljavate prijedlog na europskom sustavu osiguranja depozita koji bi vredio za EU19, a ne EU28. I možda bi gospodina Grosa mogla zamoliti da usporedi fazu reosiguranja te stav gospodina Kupera o međusobnom posuđivanju. Dakle, kako se te dvije stvari mogu usporediti. A, gospođa obično kada ste ovdje o Emerelu i Tilaku razgovaramo, pa mi je teško odoljeti tome. Možda biste nam mogli objasniti da li bi bilo važno držati barem minimalnu razinu od 8% kapitala kada raspravljamo o ovome na europskoj razini. I za kraj, pitanje vezano uz nacionalne e, opcije i nacionalne diskrecije. Tko želi može nešto reći o tome. Dakle, da li bi trebalo ostaviti prostora Znači, na dva se rekla da bi trebalo manje prostora staviti nego što je trenutno slučaj i kako to doživljavate, dakle koliko bismo daleko trebali ići u svom pokušaju da se dođe do veće razine usklađenosti. E, gospodine predsjedatelju, svakako imam još velik broj pitanja, no trenutno ograničila bih se na ovo i zahvalila svim govornicima na njihovim doprinosima. Hvala. Eliza Ferreira all speakers, and um, I start with Mr. Coupe. I would like to uh, also following the question that has been... Dakle, zahvaljujem. Nadvezla bih se na pitanja zastupnice De Lange. Kada uspoređujemo pojedine sisteme, kakvi se oni pokazuju u smislu transparentnosti njihovog funkcioniranja, dakle, u pojedinim zemljama Europe, i također da li mislite da postoje isti uvjeti za sve ili postoje kakve razlike? Gospodine Wolfu, zahvaljujem na tome što je podsjetio nas na pojedine elemente koje su bili na našem programu kada smo započeli sa radom na bankovnoj uniji. Mislim da je važno podsjetiti se toga. Iako sada naravno postoji pitanje državnog duga, pa me zanima da li je to jedini izvor rizika, pa me zanima vaše mišljenje također o proračunu kapitala 3 i smatrate li da je transparentnost dostatna što se toga tiče? Gospodinu Grov zahvaljujem također na izlaganju. Pitanje koje imam više se tiče činjenice da se čini da unosite novi element ovdje dakle kada govorimo o velikim i malim bankama i raspodjeljujemo banke na toj osnovi, vjerojatno pretpostavljate da male banke, manje banke ne bi trebale e, pridonositi zajedničkom fondu za sanaciju, e, već da bi se tu trebalo e, koristiti neke nacionalne sisteme, dakle sustav osiguranja depozita, jer ukoliko oni doprinose istovom sistemu, istom sistemu sanacije, vjerojatno bi se moralo na jednak način e, zaštititi uloge do 100.000 eura. Dakle, diljem cijele bankovne unije. A gospođe König, mislim da je važno kada uspoređujete stanje u Europi sa FTC-om. Dakle, u početku nam je to nedostajalo u našem stavu kako bismo mogli imati jednu stabilnu situaciju i kako bismo se mogli nositi sa krizama, pa me zanima koliko je važno zadržati takvu početnu viziju. Sander Hvala vam. Zahvaljujem i također svim govornicima. Ako sam dobro shvatio gospodina Grosa, na kraju svoje intervencije on je spomenuo da bismo trebali instalirati EDIS sa minimalnim utjecajem e, na nacionalne nadležnosti, a gospodin Wolf je prije toga rekao, ako sam dobro razumio, da je spomenuo činjenicu da države članice još uvijek odlučuju svojim vlastitim ekonomskim fiskalnim politikama koje i dalje utječu na bankovne bilance. Pa me zanima da li bi nam mogao nešto više o tome reći kako bismo mogli imati jedan EDIS koji bi funkcionirao vezano uz to i uz moralne opasnosti koje se uz to povezuju. Dakle, uz potrebu zadržavanja nacionalnih nadležnosti Tu imamo dakle veliku divergenciju u funkcioniranju nacionalnih eh, odredbi za nesolventnost i kako bi se prema vama unutar Edisa trebalo sa time nositi. A pitanje, gospođe König, eh, jedan od vaših ključnih stavova je taj da li je potrebno rješenje za manje banke. uvelike smo razgovarali o doprinosima koje bi trebale banke uplaćivati, čak i ECB je to spomenuo u svom izvješću, odnosno mišljenju o prijedlogu EDIS. Tako da bi se moglo postaviti pitanje da li će manje banke trebati doprinositi, plaćati više zbog toga što je vjerojatnije da bi s njihove strane moglo doći, e, do zahtjeva za naknade štedišama. Dakle, koje su vaši stavovi o tome? Hvala lijepa Roberto, hvala svim uvodničarima. Mislim da je ovo vrlo korisno postavljanje, već čitav niz pitanja. Ja bih željela iznijeti samo dvije stvari koje mi se čine važnima. Kao prvo, zanima me mišljenje svih vas kakav će biti učinak na banke u eurozoni i na one koje nisu u članicama eurozone, zato što mislim da je zaista vrlo važno da imamo jednaka pravila za sve na razini 28 država članice a drugo me zanima što smatrate pod, e, kako se na engleskom kaže, sound legal basis, dakle e, pravna osnova, valjana pravna osnova. E, koja je za vas pravna, valjana pravna osnova kada pogledamo odredbe ugovora i ostajemo li ovime u okviru važećih ugovora? Zato što mene također zanima koja bi bila valjana pravna osnova da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Papademulis. Hvala. Ja bih zahvalio svim izlagačima. Da ću vam koji trenutak da stavite slušalice. I postavio bih sljedeće pitanje. Prije svega, presjenirala me konvergencija mišljenja stručnjaka naših Vidim da su njihova mišljenja bliskija nego što su to mišljenja u parlamentu i što pokazuje da trebamo nastaviti raditi na trećem stupu. E, moje pitanje je upućeno e, svima četvorom. Kada mislite da bi ono što ste opisali moglo početi funkcionirati? Možemo li si priuštiti odgode od godina i godina? Još jedno pitanje gospodinu Kupeju. Vaše mišljenje o prijedlogu komisije. Da li je pozitivno ili negativno? Mislim da su druga tri govornika bila razmjerno pozitivna. Da li biste vi rekli da ste za ili protiv? I jedno pitanje još za sve skupa da vas zatražim da nam kažete koja bi osnovna stvar bila koju moramo promijeniti ili obratiti pažnju na nju u prijedlogu komisije, što bi to bilo? Thank you, Filip Lamberts. Filip Lamberts. E, lijep pozdrav svima. Pitanje bih uputio Guntramu i Danielu jedan od načina za smanjenje e, Nexus, odnos banke, spregu banke i države, da se smanji rizik istodobno je da se diversificira portfelj e, trenutnih državnih obveznica. Dakle, s jedne strane to možemo učiniti tako da talijanskim bankama kažemo dobro, ne možete e, sami nositi prevelik dio državnog duga, a s druge strane da kažemo da svaki zemodavac u Europi se potakne i zatim odlučiti koliko snažno da ga se potakne da ima diversificiran portfelj javnog duga, čime bi se zapravo e, rizik između zajmodavaca, ali i između država. Koji, dakle, koji su vaši stavovi vezano uz to? To bi me doista zanimalo čuti. I pitanje je bilo i gospođi također e, upućeno. Koliko sam shvatio, prvi govornik e, zapravo ne sviđa mu se sistem, tako da njemu ne upuđujem pitanje. Kocani nije ovdje, Fanemans. E, imam dva pitanja, govornici mogu sami odlučiti ko će tko će odgovoriti. Prije svega o kojim se iznosima ovdje radi. To do sada baš nije bilo jasno. Samo jednom spomenuto 55 milijardi, a to je poprilično star podatak. 2008. Belgija je u krizi trebala 20 milijardi, tako da ne mislim da zapravo imamo točnu predođbu o kojim se iznosima ovdje radi. Možete li nam dati neku ideju? Druga stvar, jedan govornik, od govornika je to spomenuo, a možda bi drugi se mogli toga dotaknuti, pravni kontekst. Čini se da je to donekle sivo područje i da to doista ide mnogo dalje od odredbi europskih ugovora ali se čini da je normalno da je središnja banka funkcionira u takvoj sivoj zoni kako bi se spasila Europu. Da li je to slučaj ili postoji pravni okvir koji je potrebno prilagoditi? Da li je to realno također? Hvala vam za spontano javljanje, zastupnik von Hvala vam. Samo jedno konkretno pitanje s moje strane Danijelu upućeno. E, dijelim s vama zamisao reosiguranja jer tu postoje određene razmjene prednosti. Na tu vidim dva problema pa me zanima vaš odgovor. Prvi problem, naravno nemamo fiskalnu zaštitu za eurozonu niti za fond za sanaciju banaka, niti trenutno za sistem reosiguranja. Dakle, mislite li da bi e, iznosi bili dostatni u jednom sustavu reosiguranja, o kakvom trenutno govorimo, da se opravda povjerenje? A drugo, vrlo praktično pitanje, ukoliko ćemo imati sistem reosiguranja, zato je potrebno imati doprinose koje se temelje na razini rizika. Dakle, to će morati odvisiti o karakteristikama pojedinih sistema. Vi imate znatno iskustvo u Europskoj uniji i koliko realno mislite da bi bilo doista spostaviti jedan sistem rizika i reosiguranja koji bi se temeljio na rizicima. Eto, dva praktična pitanja a inače se svađam, slažem sa vašim argumentima za sistem reosiguranja. Petar Zimon sljedeći ima riječ. Moje se pitanje tiče posljednje faze i situacije gdje se isprazni fond Unije. Delegirani akt kojim se naknadno uspostavlja mora regulirati to na koji način će se ponovno e, napuniti fond. Međutim, za to u prvom nacrtu nismo čuli nikakvih e, jasnih parametara. E, dakle, kako zamišljate da bi funkcioniralo ponovno punjenje tog fonda, osobito imajući na umu da se ne radi tu možda o jednom vrsti banke, već više različitih oblika banaka, vrsta banaka koja bi se mogla naći u poteškoćama. I dakle, to znači pak da bi samo jedan dio banaka mogao sudjelovati u ponovnom popunjavanju fonda. Da li mislite da je to izvedivo i kako bi se s time moglo nositi? Ukoliko nema drugih javljanja za riječ, možemo zamoliti govornike da odgovore na pitanja. Zastupnik Kupaj prvi ima riječ. Hvala vam. Što se tiče pitanja eh, zastupnica Delange Ferreira, što se tiče transponiranja sustava osiguranja depozita i njegovog funkcioniranja u pojedinim državama članicama, moram se vratiti na ono što je gospođa Kojnih rekla. Dakle, još uvijek nemamo potpuno transpoziciju direktive o osiguranju depozita u svim državama i članicama, što znači da svi sistemi nisu preuzeli te nove odredbe. To je također nešto što se kritizira. Dakle, tu imamo novo zakonodavstvo bez toga da je staro zakonodavstvo provedeno u svim državama i članicama. A provedba ne znači samo da imamo zakon, već da nove strukture su strukturirane na odgovarajući način. Da mogu reći da blisko surađujemo i uvijek zaprimamo ažurirne informacije o svim članicama, svim osiguravateljima debozita. tako da postoji tendencija da će svi započeti sa istim sistemom, da neće koristiti fazu e, prijelaznu. I ovdje nemam niti jedan primjer gdje bi neki osiguravatelj želio koristiti prelaznu fazu sa dužim razdobljima isplata ili ad hoc isplatama Imamo velik broj osiguravatelja koji žele koji su željeli primijeniti e, alternativne mjere, ali koji se sada suočavaju sa situacijom gdje EDIS to ne bi financirao. Također postoji velika razlika između pojedinih programa, jer neki od njih već su ostvarili mnogo više od ciljne razine 0,8%, pa čak i razgovaraju o povratu novaca bankama, jer ukoliko moraju napraviti transfer od 0,8%, ne vidi zbog čega bi više morali opterećivati svoje bankovne sisteme, a to djelomično pokriva i pitanje o tome kakav je utjecaj na banke u eurozoni ili ne eurozoni. Dakle, to ima veze sa utjecajem kako se financiralo sistem već prije. Dakle, različite se utječe na i različiti je utjecaj na pojedine sustave osiguranja depozita gdje moraju doći do 0,8% ili ostati pri trenutnih 0,2%. Neki osiguravatelji imaju širi mandat, tako da postoje velike razlike, ali mi pružamo pregled odboru vezano uz stvarnu fazu provedbe i lako ćemo vam eh, prikazati koje je trenutno stanje stvari. Što se tiče pitanja zastupnice Golar o tem pravnoj osnovi. E, članak 352 bi mogao biti valjana pravna osnova za tako nešto, a spomenuli ste i međuvladni sporazum koji se trenutno koristi unutar e SRB-a i e SF-a, koji bi također mogao biti jedna mogućnost. No, imamo ozbiljne sumnje što se tiče članka 114 pitanje koliko će nam dugo trebati da to stvarimo. To ovisi o ishodu rasprave između parlamenta i vijeća i što će se učiniti što se tiče usklađevanja, smanjenja rizika i kako bi trebao izgledati konačni model. Sa međusobnim pozemljivanjem možemo brzo početi sa razdjelom, raspodjelom rizika, trajat će poprilično duže. Što se tiče mog stava o predlogu komisije, možda nisam u potpunosti shvatio, ali čini mi se da je EDIS nužan sastavni dio bankovne unije tako da će doći do Edisa u određenoj fazi, no to će također visiti velikom broju preduvjeta, počevši od studije utjecaja, pravne osnove, smanjenja rizika u bankovnom sektoru i još nekih drugih elemenata. A tendencija je jasna da se kreće ka europskom programu, a ne programu koji bi se samo ticao eurozone. Što se tiče kolege gospodina Anemansa, mislim da je situacija u Belgiji koju ste spomenuli, 20 milijardi, neusporediva sa ovome o čemu ovdje govorimo. Govorimo o mjerama sanacije, a ne jamstvu osiguranja depozita, tako da sada imamo drugačije razmjere i kao smo prije govorili radi se o likvidnosti, ne o gubicima i ne postoje zapravo tu iznosi kako bi izgledao konačni rezultat. Prošle godine po prvi puta u rujnu mi se čini da smo imali neke iznose o pokrivenim ulozima, a do tog rujna 2015. nitko nije mogao predvidjeti kakav je taj cilj od 0,8% za jednu zemlju ili za cijelu eurozonu ili za cijelu Europsku uniju. Dakle, nitko nije imao iznose od tom toj visini pokrivenih štednih uloga. Tek od prošle godine na jesen po prvi puta smo dobili te iznose, pa sada moramo također proračunavati kako će dalje rasti ti iznosi do konačne faze 2024. kao što je predviđeno u trenutnom prijedlogu. Pitanje gospodina Zimansa je također vrlo važno jer mi mislimo da bi financiranje bilo, trebalo biti jasno od samog početka jer ne možemo se obvezati na jedan sistem za koji ne znamo koliko ćemo plaćati. Dakle, ne radi se samo o pokrivanju troškova koji moraju biti pokriveni u programu, već i normalnom funkcioniranju, svakodnevnom funkcioniranju do 2024. I to je dakle potrebno sada regulirati tijekom razine 1 kako bi to bilo potpuno jasno svima. Hvala. Hvala gospodine Kupej, ali bojim se da možda nisam dovoljno jasno postavila svoje pitanje. Ako ćete poslati dodatne elemente pojašnjenja, hvala vam na tome unaprijed, molim vas da se koncentrirate na sadašnju situaciju, jer kada se radi o transponiranju možemo postaviti pitanje komisiji. Dakle, koncentrirajući se na sadašnju situaciju, koja je funkcija različitih sustava koji postoje, koja je razina transparentnosti koju imamo na raspolaganju i kada to usporedite sa bankarstvom u sjeni unutar Europske unije. To je bio razlog zbog kojeg sam postavila pitanje, možda ga nisam postavila postavila dovoljno jasno. E, ja ću vam rado dati stvarne podatke o sustavima koji postoje danas i naravno uvijek kad dolaze novi članovi mi e, ažuriramo informacije vezano uz nacionalnu pravnu osnovu e, i transponiranje. Kada podijelite sustave imamo privatne sustave, javne sustave, miješane sustave, minimalizaciju rizika, sustave zaduživanja, sustave sa e, razinom od 2,5%. Situacija je toliko heterogena da je trenutačno vrlo teško u nekoliko minuta opisati razlike. Radi se o vrlo visokoj razini heterogenosti, trebamo zaista višu razinu usklađenosti kada se radi o Europskom sustavu osiguranja depozita. Meni će biti jako drago ako vam budem mogao dati sve detalje o svih 28 e, članica, uključujući i Europski gospodarski prostor. Hvala vam. Jedna stvar je sasvim sigurna da kada se radi o e, međuvladinom sporazumu e, za Europski parlament to definitivno nije valjana pravna osnova. Gospodine Wolf, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam dobio devet pitanja, a mislim da imam tri ili četiri minute da na njih odgovorim. Zbog toga ću nastojati grupirati odgovore. Prvo pitanje ticalo se zapravo pojedinosti e, ulaza i izlaza. Dakle, jedna stvar odnosi se na jedinstveno tržište, a druga na monetarnu uniju. E, imali smo zaista veliku krizu kada se radi o monetarnoj uniji, ali pripremati bankovnu uniju u svrhu monetarne unije, naravno da će doći do narušavanja za ostatak Europske unije. Drugim riječima, ako uspostavite europski sustav osiguranja depozita samo za eurozonu, to će utjecati na države koje nisu članice eurozone. To je već slučaj sa monetarnom unijom, zato što jednom kada uspostavite CB, one koji nemaju euro kao valutu, e, imaju drugačiji e, pristup kreditiranju i to je rezultat monetarne unije. Druga stvar tiče se razine usklađenosti koja nam je zaista potrebna i postavlja se pitanje možemo li ostaviti diskrecijski prostor za donošenje odluka na nacionalnoj razini. Neko je čak postavio pitanje zakonodavstva. Moje stajalište kada se o tome radi vrlo jasno. Ako želite u potpunosti odvajanje banaka od država članica, morate formirati europski sustav osiguranja depozita. A to ne možete imati u potpunosti ako nemate potpunu razinu usklađenosti, odnosno usklađenost načina na koji funkcionira osiguravanje depozita, a to je vrlo obuhvatan, dalekosažni korak na ako na nacionalnoj razini trebamo prostor za diskrecijske odluke, primjerice za posebno postupanje sa depozitima kada primjerice kupujete kuću, a imate više od sto tisuća na svojem računu, a želite osiguranje depozita iznad petsto tisuća. A s druge strane, ako netko ima razinu od tristo tisuća, onda je vrlo neugodno i nezgodno imati samo jedan sustav koji jednostavno ne funkcionira. Dakle, Upravo zato ja sam itekako sklon e, sustavu reosiguranja koji ima uključeno e, načelo subsidijarnosti i omogućuje da se uzmu u obzir specifičnosti određenih zemalja. Međutim, želim reći da tada nećemo imati potpunu odvojenost banaka od država i u određenim zemljama imat ćemo rizike koji su specifični za tu zemlju. Dakle, sve je pitanje dosljednosti. E, ne radi se samo o riziku koji se odnosi na državni dug, postoje i drugi rizici. Pitanje koje se postavlja jest u kojoj mjeri ostali rizici ovise o nacionalnoj politici. Da, ti rizici ovise o nacionalnoj politici, ali pitanje koje se postavlja jest postoji li namjerno provođenje politike koje ide u smjeru oslanjanja na europski sustav osiguranja depozita. Čak i u najekstremnijim situacijama, primjerice za vrijeme grčke krize prošle godine, nitko u Grčkoj nije zapravo želio imati e, navalu na depozite u grčkim bankama. Dakle, kada govorimo o tom argumentu moralnog hazarda gdje vi zapravo imate zakonodavni okvir koji se tiče solventnosti ili nesolventnosti, a koji e, povisuje rizik za banke, e, radi se zapravo o argumentu koji se previše ističe, a nema stvarnu utemeljenost. Mislim da bismo trebali biti malo opušteniji kada se radi o tome. Međutim, postoji jedno pitanje koje zaista je goruće pitanje, a to je zapravo opterećenje bilance banaka. Ovdje mislim da ponovno imamo jednu nedosljednost, to se svodi na to. Kad biste u knjigama imali visoku razinu državnog duga, recimo da imate banku koja se financira isključivo depozitima i samo e, malim udjelom vlasničkog kapitala, kupuje samo državni dug, punom policom osiguranja vi zapravo osiguravate gubitke koji proizlaze iz bilo kakvog e, potencijalnog e, pada, ono, odnosno posrnulog državnog duga. Mislim da je to problem sa nacionalnim fiskalnim politikama koje su po svojoj naravi zapravo nacionalne. Upravo zato tu postoji taj instrument u nuždi koji omogućuje spašavanje vlastitim sredstvima kada se radi i o državnom dugu, takozvani bail-in a mislim da je to nešto što je izuzetno neugodno, do toga se rijetko dolazi, odnosno to se rijetko čini, a u idealnoj situaciji to nikada ne bi trebao biti e, rezultat niti korak koji se poduzima. Međutim, tako dugo dok imate centraliziranu monetarnu politiku, uvijek ćete se suočavati s tim istim problemom. I time dolazim do pitanja gospodina Lambertsa o diversifikaciji portfelja tako dugo dok imamo taj sustav. Mislim da zaista trebamo diversificirati državni dug eh, diljem cijelog bankovnog sustava, diljem eurozone. Jedna zanimljiva opcija bi prema mojem mišljenju bila da ako eh, banka ima portfelj državnih obveznica idete na opciju bez rizika Dakle, ako banka ima portfelj državnog duga različitih zemalja, e, rizik je još uvijek prisutan, ali ipak se s takvim portfeljem postupa na drugačiji način. Kada govorimo o pravnoj osnovi, moram reći da ja nisam stručnjak za pravo, nisam pravnik, ali ako nemate valjanu pravnu osnovu odjednom ste u krizi završite pred sudom a onda tek stvarno imate problema ne samo sa realnom situacijom već i sa povjerenjem mislim da upravo zato treba imati valjanu pravnu osnovu a više je glasova već reklo da e, članak 114. nije odgovarajuća pravna osnova mislim da je to ipak pitanje za pravnike kako puniti e, fond mislim da fond treba puniti nakon e, primjerice velikog šoka e, fond se puni temeljem depozita i tu je ono što se što, je bitno, s time da se tu onda naravno nalazi i pitanje zaštitnog mehanizma. Hvala. Sljedeći govornik gospodin Daniel Gross. Ja ću također grupirati pitanja u određenoj mjeri. Prvo, koja je glavna promjena vezana uz EDIS koji bih ja podržao? faza reosiguranja ne bi trebala biti samo faza, već bi trebala biti trajno stanje. To je jednostavan odgovor koji mogu ponuditi na ovo pitanje. Kada se radi o solidarnom zaduživanju u slučaju da veliki šokovi nisu dovoljni, moj odgovor bio bi, ako vam izgori kuća, ne treba vam kredit od susjeda, već vam treba novac od osiguravatelja kako biste počeli s ponovnom izgradnjom. Dakle, u slučaju velikoga šoka, susjedi će se pitati želimo li zaista e, kreditirati takvog čovjeka, tako da mislim da solidarno zaduživanje zapravo nije pravo rješenje. Kada govorimo o malim bankama, radi se zapravo o malim bankama koje su mm, te s kojima se ne radi prečesto, ali njihove depozite treba osigurati na istoj razini kao i depozite svih ostalih banaka. Međutim, to je nešto što se može i riješiti u okviru nacionalnih sustava. Međutim, s druge strane čuli smo da postoje vrlo velike razlike, velika heterogena situacija e, u tome na koji način se nadzire nacionalni bankovni sustav. I zato se postavlja pitanje na koji način procijeniti rizik za malu banku. Upravo zato ja bih rekao da se male banke može ostaviti na nacionalnoj razini i da e, tu zapravo ne postoji stvarna, stvarni rizik te veze između e, države i banke. Kada se radi o pristupu reosiguranja, postoje problemi vezani uz opće zaštitni mehanizam kao i doprinose koji se temelje na procjeni rizika. Neovisno o tome imate li izravni europski osiguravajući sustav ili koristite pristup preosiguranja koji je meni draži, taj problem ne nestaje. Zato ne vidim zašto bi to trebalo postavljati zapravo, zašto bi to trebalo predstavljati eh, konkretan eh, gorući problem s obzirom na pristup koji se temelji na reosiguranja. Kao što je već pokazano, e, kada se radi o međuvladinom pristupu, e, razlika u doprinosima je vrlo mala i e, ako države članice ulaze u pregovore sa samo jednim ciljem, a to je uštedimo nešto novca, e, u konačnici ćemo zapravo doći uvijek do istog rezultata. Dakle, zapravo nam treba agregat kojeg svi mogu popunjavati. Zajednički nazivnik je da želimo imati e, vrlo nisku razinu doprinosa koja se temelji na procjeni rizika možemo imati reosiguravatelja koji je mnogo manje međuvladin, a više je savezne naravi. To je nešto što bi trebalo omogućiti veću diferencijaciju prema riziku, a meni bi to zapravo bilo nešto što predstavlja makroekonomski rizik. E, u skladu s pristupom reosiguranja meni bi postojala veza između doprinosa i nacionalnih sustava osiguranja depozita koja ide ruku pod ruku sa makroekonomskom situacijom. Dakle, ja bih to zapravo povezao sa postupkom koji se pokreće u slučaju prekomjernog e, makroekonomske neravnoteže. A da komisija intervenira samo s globama, to bi se onda povezivalo sa rizikom koji se povezuje sa europskim reosiguravateljem. A to onda može biti alternativa e, rezolucijama vijeća i ponuditi postepeni pristup. U konačnici, pristup reosiguranja za mene ima još dvije dodatne prednosti. Kao prvo, mislim da se može brže provesti zato što bi se temeljio na postojećoj nacionalnoj razini te omogućio određenu diferencijaciju o kojoj je govorio Guntar. Mogli biste odmah krenuti, a da pritom ne trebate visoku razinu usklađenosti apsolutno svega, posebice visoku razinu usklađenosti zakona o stečenom postupku. Mislim da možete uskladiti zakonski okvir, ali ishod i postupke u ishoda, vi to ne možete uskladiti. Pogledajte Italiju gdje postoji isti zakon e, za sve. Pogledajte koliko vremena treba za provedbu postupka u Milanu, a koliko u Palermu. Mislim da ćemo se svi složiti da to nije stvar zakona, već u stvar postupka. Druga stvar, prednost pristupa koji se temelji na reosiguranju jest ta što bi razlika između eurozone i e, onih koji nisu članice eurozone postoji mnogo manja, mnogo manje važna. Zato što svi imaju u interesu reosiguranje, jer ako dolazi do pritiska na banku, dodatna prednost bila bi ta dihotomija između eurozone i Europske unije. Hvala. I na kraju Elke König. Hvala lijepa. Kao i gospođa Delange, ja ne mogu odoljeti dati vrlo kratak odgovor na pitanje koje je koje je postavila. Kada pogledamo jedinstveni mehanizam za sanaciju, eh, on treba biti instrument, a ovdje govorimo o velikim bankama, koji bi omogućio da se sanacija može provesti i trebao bi predstavljati poticaj za sanaciju. I zbog toga mislim da mi ne trebamo mijenjati stajalište. Osam posto, a čak i više od posto od banke do banke, nešto je što je vjerojatno dobro polazište unutar koga možemo donositi naše odluke na kvantitativnoj razini. A koliko je kvaliteta Emrola, to preostaje za vidjeti. Koja je glavna promjena koja nam treba? Pažljivo sam slušala što je gospodin rekao o reosiguranju i o pristupu koji se temelji na ocjeni rizika. To je dobar početak, međutim ja mislim da zapravo treba imati svrhoviti sustav osiguranja depozita koji uključuje alternativne mjere. To je također povezano sa drugim pitanjem koje je postavila gospođa Vrimera, koje smo pouke izvukli kada se govori o FDIC-u i iskustvu od 18 godina kako se nositi s osiguranjem depozita. Njihovo iskustvo jasno pokazuje da se depoziti mogu prebacivati u drugu instituciju i da je to najučinkovitiji pristup. Tako da se pristup ima ne samo nakon sedam dana, već se dobiva trenutačni pristup financijskim uslugama za klijenta. Za mene je to jedan od najvažnijih instrumenata, neovisno o tome radilo se o europskom sustavu ili o e, zaštiti e, od strane europskog sustava, a sam instrument je sastavni dio nacionalnog sustava. E, kolege su već podsjetile da je važan zakon o stečenom postupku, ali sam postupak je još i važniji. Što se tiče rješenja za male banke, u odnosu na rješenja za velike banke. Prema tome kako ja razumijem stvari, u većini slučajeva za veliku instituciju koja ima dovoljan opseg sredstava za bail-in, jedinstveni fond za sanaciju je krajnji cilj. teško se može dogoditi da sustav osiguranja depozita bude izložen prevelikim gubicima. To je razlika u odnosu na male banke. Naime, kod velikih banaka situacija je različita zato što postoji mogućnost da kod malih banaka trebamo paziti da ne dovedemo do situacije u kojima ne postoje jednaka pravila za sve i u tim slučaju bi za male banke sustav osiguranja depozita bio izravno izložen. Vi ste to povezali s time tko bi trebao plaćati više. Ja bih zapravo bila za argument da svi trebaju plaćati isti iznos uz pretpostavku da je vjerojatno nikad neće imati pristup e, jedinstven, fondu za jedinstvenu sanaciju, ali e, to plaćanje doprinosi stabilizaciji sustava zato što jača povjerenje. Kad govorimo o diversifikaciji javnog duga, mislim da je dobro poznato da sam ja oduvijek vjerovala da ne postoji imovina bez rizika, ali odgovor na ovo pitanje je mnogo složeniji i zapravo potpada pod područje smanjivanja rizika ja bih prvenstveno bila sklona usklađenom pristupu s naglaskom na ograničavanje koncentracije, ali ne bih se miješala u to tko u što ulaže. Pitanje je također bilo o kojim iznosima govorimo, te kako popuniti fond ponovno nakon što se istrpe sredstva iz njega. Mislim da trebamo jasno sagledati na koji način će se ispražnjeni fond ponovno napuniti, zato što se inače nalazimo na ničijoj zemlji. E, također mislim da je 0,8% mjerilo za sustav osiguranja depozita. Mislim da je to dobro polazište i preostaje za vidjeti je li tome tako. Slažem se da postoji potreba za objašnjenjima, ali to zapravo treba e, pokriti iz fonda za jedinstvenu sanaciju. A kada se vratimo na ponovno popunjavanje fonda, postoji granica E, koliko se zapravo može refinancirati. Sigurna sam da sam propustila neka pitanja, ali mislim da je to više manje to. Hvala. Ovo je bio vrlo zanimljiv prvi dio rasprave, a sada prelazimo na drugi dio, odnosno na korake prije posljednje faze. Dakle, prvi ima riječ gospodin Van Rozebek iz CEP-a. Izvolite. Hvala. Uvaženi zastupnici, hvala vam na pozivu i na mogućnosti da uzmem riječ ovdje o Edisu. U prvom dijelu je već dosta toga rečeno, ali mogu još što šta dodati. Na početku želim reći da mislim da postoji jedna dodana vrijednost koju EDIS može pružiti. Prema teoriji osiguranja, EDIS, zbog teorije velikih brojeva, bi mogao smanjiti troškove osiguranja depozita i mogao bi povećati otpornost takvog sustava. I to može možda i povećati cjelokupnu financijsku stabilnost, ali kako bi se to ostvarilo, trebaju se ostvariti i određeni preduvjeti. Ja sam naveo ovdje pet preduvjeta, evo sada ću ih kratko prikazati. Prvi preduvjet kako bi Edis uopće imao smisla jest ostvarenje konsenzusa o cilju takvog sustava i o tome odgovarali Edis e, takvim potrebama. Sustavi osiguranja depozita zapravo se ne mogu nositi sa velikim sustavnim krizama. Ako išta, mogu se nositi i sa problemima unutar institucija. Dakle, EDIS nije potreban kako bi se e, riješilo pojedinačne probleme, no istovremeno mislim da EDIS e, se ne bi mogao nositi sa velikim e, krizama u sustavu. Dakle, postoje tri moguće zamjenske mjere koje bi mogle također ostvariti jeftinije i e, smislenije osiguranje depozita, dakle to bi bili različiti nacionalni i financijski ciljevi ili uzavno posuđivanje ili treba razmisliti također i o mogućoj ulozi pomoći SM-a kada je riječ o velikim krizama u sustavu. Evo, komisija treba provesti procjenu učinka Naravno, treba razmotriti i prednosti i nedostatke te tri alternative i to bi bilo korisno. Drugi preduvjet, osim dogovora o cilju, jest da trebamo poduprijeti državne obveznice u bankama. Dakle, pretpostavljamo ali slažemo se da bi EDIS bio uspješan u tome što bi povećao povjerenje u europodručje. Što bi se dogodilo? Banke i zemlje članice i oni sustavi koji uživaju malo povjerenja bi raspolagali sa većom likvidnošću zato jer bi štediše polagali više novca na račune u bankama i banke bi trebale učiniti nešto s tim novcem i naravno očito je da, da bi barem to, dio toga uložile u državne obveznice zato jer ih ne moraju podupreti vlastitim sredstvima koja nedostaju u tim zemljama i to se protivi i samoj zamisli bankovne unije. Dakle, ponovno bi se pojačala veza između banaka i države, tako da mislim da je e, važno da e, države podupru obveznice vlastitim sredstvima, to je teško ostvariti i e, to je najbolje ostvarivo na međunarodnoj razini, ali neke zemlje ili ne žele ili ne mogu to učiniti. Europodručje bi moglo to samo učiniti i to je možda spor proces, ali Mislim da to pitanje svakako treba riješiti. Treće, e, treba uskladiti zakone o stečajnom postupku. Postoje razlike u nacionalnim zakonima i to izravno utječe i na e, vjerojatnost korištenja sredstava iz EDIS-a, a i mjeru toga. Dakle, treba uskladiti te zakone o stečajnom postupku kako bi se izbjeglo naplaćivanje e, različitih e, stopa u sustavu osiguranja. I treba također uskladiti i nacionalne diskrecije. Dakle, nacionalni sustavi imaju različiti e, različitu razinu zaštite. Ako kupujete kuću, možda imate veću razinu zaštite, a ako uđete u sustav EDIS bez usklađivanja takvih razlika, to je zapravo iskrivljavanje tržišnog natjecanja unutar europodručja. I to bi značilo da će neke banke biti u Edisu i pružat će veću zaštitu svojim klijentima, svojim strankama nego u drugim zemljama članicama. I to bi se odrazilo i u različitim e, doprinosima koje će banke plaćati Edisu. I smatrate li da je to realno u europodručju, da će se ulaziti u sve to i također da će se postaviti pitanje doprinosa za rizik koje će banke plaćati Edisu. Mislim da se to nikad neće dogoditi. I još nešto o e, ono čemu je razgovarao gospodine banke. Mm, kvaliteta nadzora banaka u europodručju se ne bi trebala razlikovati ako bi sve banke bile u Edisu. Središnja banka je započela s procesom mm, usklađivanja tog nadzora, ali e, to ne vrijedi za male banke koje su pod neizravnim nadzorom i naročito, kao što je rečeno prije, upravo male banke bi mogle imati koristi od EZIS-a. Dakle, mislim da I to su uglavnom e, pet preduvjeta o kojima treba razmišljati u osmišljavanju Edisa. E, prvi ide u pravcu reosiguranja ili modela reosiguranja kako to zove komisija. Dakle, to je osiguranje. Uvijek će postojati moralni rizik. I u kontekstu Edisa to su gospodarske i fiskalne odluke zemalja članica i one imaju posebnu težinu. E, manje zemlje u europodručju imaju velike bankovne sustave iz nekih svojih razloga, to su porezni razlozi, ne, ne želim time reći da bi rizici u tim sustavima bili e, već negdje drugdje, no e, svaki puta kada se e, dogodi nešto u takvim sustavima, onda bi gubitak sustava Edison mogao biti veliki. Dakle, ne smijemo zanemariti te nacionalne političke mjere koje bi mogle biti vrlo različite. Dakle, neku financijsku odgovornost e, naknade štedišama treba prepustiti nacionalnoj razini i e, nacionalni sustavi trebaju i dalje postojati sa financijskim ciljevima koji će biti daleko iznad nule i e, jednom kada ti sustavi iskoriste svoja financijska sredstva, onda bi trebalo razmisliti o mogućnosti da tu skoči EDIS i onda da pokrije dio preostalih troškova neću se osvrtati previše na model osiguranja, ali tu valja reći da e, doprinosi budu u skladu sa rizikom, dakle da se pri tome uzme u obzir e, i e, mjere fiskalne politike zemalja članica, a to je teško učiniti ex ante. Tu treba odraziti različite sustave e, zaštite s obzirom i na e, preuzimanje e, direktive o takvim sustavima osiguranja. No, ono što me buni je sljedeće. Kako će se to uklopiti u ono što želite učiniti? Predsjednik moli da privedete izlaganje kraju. Dakle, do toga bi došlo u velikim sustavnim krizama. Dakle, ja smatram eh, da EDIS eh, se ne mora baviti sa slučajevima pojednih eh, ustanova, a neće se moći nositi sa velikim krizama, no u svakom slučaju EDIS bi mogao povećati financijsku sigurnost, ali kako bi se to ostvarilo treba zadovoljiti i ova pet preduvjeta. Dakle, neki dio financijske odgovornosti treba prepustiti i državama članicama. I mi ne smatramo da e, članak 114. može predstavljati pravnu osnovu s obzirom na iskrivljavanje tržišnog natjecanja i unutar europodručja, a i šire. Hvala. Sada prelazimo na jedno potpuno drugačije mišljenje. Gospodin Gerhard, Gerhard Hoffman iz udruge njemačkih zadružnih banaka. Hvala. Uvaženi zastupnici, i hvala na pozivu. Mislim da postoje određeni suštinski koraci i također određeni preduvjeti. Slažem se s kolegama da, je treba, da treba e, provesti ocjenu učinka, jer bez takve procjene nećemo moći tvrditi da je EDIS e, krajnje odgovorili su moguće druge rješenja. U, u, u slučaju velikih e, šokova, ako je to glavni razlog e, za EDIS, onda postoji malo opcija osim sadašnjeg predloga. To bi moglo biti prekogranična jamstva i e, kreditiranje i mislim da je to već spomenuto. I ja bih se založila dakle, za to da to bude i nešto što se može refundirati. I procjena učinka treba ocijeniti i djelotvornost sustava nakon što sve zemlje članice uvedu usklađena pravila i nakon što ih budu primjenjivale određeno vrijeme. Dakle, treba ćemo vidjeti kako će to funkcionirati u praksi i kada je riječ o ocjeni učinka, treba nadalje povesti računa o e, poboljšanju stanja s obzirom i na e, sustav sanacije. I osim toga, procjena učinka treba pojasniti zašto je potreban EDIS i objasniti njegove posljedice za razliku od nekih oblika pojačane suradnje. Čuli smo danas da postoje alternativne mjere što uključuje i moralni rizik i također pitanje natjecanja između banaka unutar i van europodručja. Financiranje i troškovi naravno su bitni u procjeni učinka i ja ću tu dodati još nešto, a to je učinak na e, sustave zaštite institucije. Dakle, jedna dobra procjena učinka e, treba također e, potaknuti i javnu raspravu, a to je nešto što još nije spomenuto. Okrenimo se sada e, suštinskim pitanjima. Dakle, imamo moralni hazard zbog različitih sustava u zemljama članicama i to treba riješiti. I te E, razlike u e, rizičnosti ne mogu se riješiti doprinosima na temelju um, izloženosti riziku. Svima se to sviđa, ali ja mislim da tu još uvijek postoje velike razlike. Nije samo pitanje veličine, kao što je rečeno prije, nego e, rizici u bankovnom sustavu se moraju smanjiti prije mutualizacije. Također pitanja e, nasljeđa poput e, loših dugova, e, loših kredita u zemljama članicama treba riješiti. I drugo, treba i napraviti reviziju kvalitete imovine u svim bankama kako bi se prepoznala izloženost riziku i pojedinih institucija, a također i nacionalnih bankovnih sustava. Treće, razdvajanje banaka od e, državnog duga i tu bih e, rekao da mm, treba e, ponderirati rizik državnih obveznica jer postoji inače opasnost da lokalni šokovi koji uzrokuje prevelika dužnost se mogu prebaciti na EDIS. I četvrto, E, naravno, kada je riječ o stečenom postupku, treba to e, uskladiti na europskoj razini i u EDIS-u. Dakle, to je već rečeno i tu neću duljiti, ali jasno je, ako postoje razlike u postupku, u isplati potraživanja u slučaju stečaja banke, nastala bi velika nesigurnost i e, usporedivi slučajevi stečaja banaka bi se rješavali na e, drugačiji način. I peto, i to je meritorno pitanje, dakle to su alternativne mjere i sustavi zaštite e, štediša i to mora naći mjesta u bilo kakvom europskom sustavu zbog toga što su njihove prednosti dokazane. Prijedlog e, EDIS e, je doista štetan e, i može ometati i različite sustave zaštite i to u NATO činjenici što je to u potpunosti prepoznao nedavno. Dakle, neke kolege su to usporedile sa federalnim sustavom u SAD-u, ali moram priznati da naša udruga nikad nije primala novac poreznih obveznika zbog toga što je e, IPS doista bio djelotvoran već 82 godine. Dakle, on je vrlo sličan i američkom sustavu. Dakle, ovaj prijedlog je doveo do e, kritika i nepovjerenja među naših 13 milijuna stranaka i mislim da to vrijedi za e, njemačke zadruga i isto tako i za njemačke štedionice. Mi smatramo da zakonodavstvo iz Brisela ne bi smjelo uništiti nacionalne sustave koje su se pokazali korisnim u postizanju financijske stabilnosti, zaštiti poreznih platiša i također vlasnika e, bankovnih računa. I oni su se pokazali učinkovitima i to čine već desetljećima. E, sve e, građane treba razuvjeriti u to da e, će jedan zajednički sustav e, pružiti veću sigurnost i da neće dovesti do nepovoljne mutualizacije rizika. Ovakav prijedlog o Edisu mislim da neće zadobiti povjerenje dovoljno velikog broja europskih građana. Bilo bi riskantno jednostavno provesti EDIS-a a zanemariti e, razloge za zabrinutost koji postoje među građanima raznih zemalja članica, tako da mi stojimo na raspolaganju i tražimo također da se razmotre i druge alternativne mogućnosti. Hvala, gospođa Belen Romana Garcia, neovisni direktor iz Santadera. Hvala, gospodine predsjedniče. Imam drugačiji pristup. Mi u potpunosti podržavamo prijedlog komisije i slažemo se sa prijedlogom potpuno mutualiziranog e, rješenja za cijelu Europu do 2024. godine. E, treba nam zapravo e, bankovna unija i treba vidjeti zašto je ona ključna. Ona sprječava financijsku nestabilnost i razvoja banke od državnog duga i poboljšava transparentnost i sprječava fragmentaciju tržišta. Kako bismo ostvarili čvrstu bankovnu uniju trebaju nam tri stupa. Ovo je treći stup. Dakle, već e, imamo jedan e, zajednički okvir za nadzor banaka koji e, smanjuje mogućnost stečaja i također imamo zajednički mehanizam za sanaciju koji smanjuje troškove sanacije banaka i također osigurava brzu reakciju i još nam treba treće, a to je instrument za smanjenje rizika. Već imamo tri, takva instrumenta, a to bi trebao upravo biti EDIS. U monetarnoj uniji logično je imati jedan e, mutualizirani sustav. No, treba vidjeti kako spriječiti i e, nepovoljni učinak poticaja morinih hazarda ili nedostatak financijske stabilnosti. Pa, Komisija je usvojila pravi pristup. Naravno, smisleno je ići korak po korak e, i e, započeti sa jednom fazom reosiguranja, ali ako smatrate da treba poduzeti daljne mjere, te se mjere trebaju provoditi istovremeno. Ne smijemo kasniti sa trećim stupom, kao što ne smijemo ni kasniti sa prva dva stupa. Treba nam unija koja će raspolagati svime. Dakle, imamo prvi stup e, bez usklađenih zakona o stečajnom postupku, a u SAD-u imaju bankovnu uniju bez usklađenih e, zakona o stečajnom postupku. Dakle, koji koraci smatramo da su potrebni? Tri koraka. Prvo, Financijska stabilnost znači da zemlje članice trebaju provesti direktivu o osiguranju depozita i to u cilju jednog eh, ravnopravnijeg sustava, dakle treba pojasniti da samo usklađivanje nacionalnih sustava nije dovoljno kako bi postojalo jedno jedinstveno bankovno tržište. Kada je riječ o zaštiti depozita, ona je povezana sa e, kredibilnošću e, duga. Dakle, državni dug ne smije opteretiti bilance. Dakle, e, to je, a za to je bitno vidjeti gdje se nalazi sjedište banke. I kako bismo riješili pitanje e, moralnog rizika, trebaju nam e, premije koje su temeljene na riziku. Eksante doprinosi su potrebni kako bi se osigurala jednakost u EDIS-u i treba za to razraditi jednu zajedničku europsku metodologiju i njome upravljati i središnje razine. I rizik treba prilagoditi prema e, relativnom riziku banke u usporedbi sa drugima. Budući da se premije unaprijed plaćaju, dakle to je bitno kako bi se spriječio moralni rizik. Treće, kako bismo izbjegli fragmentaciju tržišta trebamo imati fiskalnu zaštitu. Dakle, od financijske krize poduzeti su koraci kako bi se ostvarilo sljedeće ciljeve. Dakle, treba omogućiti bankama da budu čvršće u krizi, trebamo imati zajednički pravni okvir i od naših sustava se očekuje da se bail-in, e, daje prednost nad sanacijom. To bi moglo biti u koristi, ali ako nema backstopa u krizi sa velikim lokalnim šokovima, samo nacionalna tijela e, bi trebala podržati banke u njihovim jurisdikcijama koje imaju tamo sjedište i tu bismo onda opet imali povezanost između banka i državnog duga i također e, opasnost od stečaja, kao što smo vidjeli u prošlosti. Mm, postoje tu neki pozitivni aspekti koje su spomenuli kolege, poput e, usklađivanja zakona o stečajnom postupku ili e, pitanje loših kredita, dakle mm, rješavanje toga. To bi moglo biti pozitivna posljedica, ali to nije izgovor za kašnjenje sa trećim stupom bankovne unije. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospodin Nilsen, glavni ekonomist banke Unikredit, ima riječ. Hvala, zahvaljujem što ste me pozvali. Danas trebao bih naglasiti da ja vodim odjel istraživanja u banci Unikredit, pa ovdje govorim kao europski ekonomist, više nego kao zaposlenik banke i želim vam dati svoje stajališta ovoga kao je ekonomist čime se bavim cijeli život. Ja podržavam EDIS, i smatram da je to karika koja nedostaje ili posljednja karika u za bankovnu uniju i važan je cijeli niz razlika. Jasno mi da je velik broj pitanja ovdje vrlo tehničke naravi i potrebno je još riješiti mnogo toga. No ovdje se ne radi o stvaranju nečega što je e, savršeno, već od nečega što je bolje od onoga što imamo. Dakle, staknuo bih dva vrlo temeljna pitanja. Prije svega je nepodudaranje između jednog zajedničkog i nacionalnog pristupa. Ja sam prvi koji će vam reći da ne možete, kao što u Americi e, se kaže, imati oporezivanje bez zastupanja. Dakle, ne možemo imati euroobveznici ili raspodijeli rizika sa Europskom unijom koja se međusobno ne podudara. Ali ne možemo imati niti suprotno zajedničko tijelo koje će se baviti nacionalnim e, rizikom. A to je ono što imamo kada govorimo o štednim ulozima. Uzmimo izniman primjer banke u zemlji Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, bilo gdje, ko nadzire ECB i ukoliko nešto pođe po krivu, nju se treba spasiti. I račun dolazi u Madrid, Lisabon, Rim iz Frankfurta i oni kažu ne, žao nam je, vaš je posao da se to isplati. A ne možemo ići niti u suprotnom smjeru, ne možemo imati niti zastupljenost a u tom po time podrazumijevam nadzor bez raspodjela rizika. Tako da tu postoji jedno vrlo osnovno pitanje što se tiče poklapanja i kretanja ka bliske uniji, gdje bi politička unija ili tijela zapravo išla ruku pod ruku sa poduzim, preuzimanjem rizika. Druga stvar, u situaciji gdje su bilance banaka, sredstva prema njima se ne odnosimo na isti način zbog toga što neki imaju bolje, barem bolje poimanje osiguranja depozita, to će utjecati na cijenu i to će se e, svoditi na državne razlike. Neće se raditi u jedinstvenom tržištu niti za banke, niti za štediše. Dakle, nešto i sa time je načelno pogrešno. Neću ulaziti u sve detalje, ali pozabavit ću se samim stvarima koje sam čuo a to je pitanje raspodjele rizika, smanjenja rizika koje bi navodno trebalo prvo riješiti. Rekao bih prije svega da se u potpunosti slažem sa time da moramo doći do toga gdje odnos između država i banaka se ili ukloni u potpunosti ili smanji na prehvatljivu razinu. Kako to postići je kroz bankovnu uniju, kroz zajedničko tržište za sve banke koje bi bile pod nadzorom, regulirane i prema kojima bi se odnosili na isti način. Nećemo to dobiti kroz održavanje zaštitnih, zaštite i protekcionizma države, a ono što smatram opasnim je, kada često čujemo, a čuo sam i danas to iz panela, predloženu institucionalizaciju rizika država. I daću par praktičnih primjera toga da tome radim. Radio sam u MMF-u i Eurobanci prije nego što sam došao na trenutnu poziciju. Da ću vam par primjera, dakle nema zapravo razlike između rizika kada država izdaje dug, jer nije došlo nikad do primjera gdje je država restrukturirala dug i ispunila sve druge obveze, primjerice plaće, mirovine, zdravstveno osiguranje i tako dalje. Nema niti jednog primjera toga gdje se može urediti državni dug, što je zapravo jedna pravna obveza koju moramo isplatiti, a dok s druge strane mirovine slično su jednostavno politička obveza, ali nema nijednog slučaja da se te dvije stvari mogu odvojiti. Sljedeće, ne možemo zamisliti da se može odvojiti država od privatnog nefinancijskog sektora. Uzmimo čak i Italiju sa svim njenim javnim dugom, uzmimo talijansku banku i pretpostavimo da nema niti malo državnog duga, a talijanska vlada krenu restrukturiranje. Privatni sektor, domaćinstva koja primjerice e, posjeduju 60% ovog duga, bi svakako zbog toga patila. Dakle, privatni sektor bi patio, ne može se te stvari odvojiti. I vrlo je opasno državni dug doživljavati kao nešto što možemo samo po sebi e, mijenjati. I tijekom proteklih niza godina, uz iznimku Grčke, pokazuje se da nisu države stvorile poteškoće bankama. I citiram MMF, tijekom 2008. do 2014. prema MMF-u korištenje novca poreznih obveznika u Njemačkoj iznosilo na 12% BDP-a za spašavanje njemačkih banaka. On je za zemskoj 17%. Dakle, sa zemljama gdje imaju veliki dug, to je manje od pola posla. Manje od pola u Francuskoj. Dakle, ne postoji nikakva kombinacija ovdje i svega, prije svega dva tjedna Europska komisija je odobrila daljnje 3 milijarde u jamcima, jamstava za banku Hamburga i Schleswig-Holsteina. Dakle, dvije države su već izdale jamstva za tu banku u ukupnoj vrijednosti od 5% BDP-a. Dakle, moramo shvatiti da je odvajanje tih stvari iluzija. Da u jednoj državi rizik prepišemo državnom dugu, stvorit ćemo prociklički sistem i kada dođe do problema, i deficit se naravno podigme će porezne porezi se spustiti porastu nezaposlenosti doći će do povećanja razina rizika i morat će se početi rasprodavati. Tijekom krize nije se radila o nacionalnim bankama Španjolske, Portugala i Italije koje su stvorile problem prodajom duga, već se radilo o suštinskim europskim bankama, otprilike jedan trilijun eura novca je povučen i to je zacilo doprinijelo krizi. Stat ću tu i samo reći, vrlo je opasna ta veza između izloženosti država i banaka. One moraju biti odvojene, no na drugačiji način i naravno potrebno je, e, vrlo je potreban sustav osiguranja zajednički. Hvala vam. Dakle, ja ovo nazivam najavljivanjem rizika i u tome smo vrlo dobri. But first I have Mr. Bent Luke. Uh, Bent Luke je prvi zatražio riječ. zapravo ćemo izvjestitelj a zatim tek imamo javljenje za riječ Ester de Lange i sve molim da se da budu sažiti jer ćemo ostati bez prijevoda. Ukratko, pitanje vezano uz programa institucionalne zaštite upućeno gospodinu Hoffmanu prima dakle, sam na znanje vaše mm, opaske o pozitivnom načinu na koji ovakvi programi funkcioniraju u ranoj fazi kada govorimo o izbjegavanju problema. I vidim da ste stavili ovdje poprilično upitnik, broj upitnika o tome koliko je nužno stvoriti EDIS. No ako preokrenemo pitanje kako se unutar redisa možemo pobrinuti da takav sistem koji dobro funkcionira e, može nastaviti zapravo dobro funkcionirati. To li kakve ideje o tome? Predstavniku Santandera bih postavila pitanje, rekli ste da smanjenje rizika ne bi trebao biti argument koji se koristi kao isprika da se ne počne raditi na Edisu. I ako malo sažmem, ono što se danas ovdje dogodilo je da su ljudi se pozabavili pojedinim fazama Edisa i rekli da su pojedine stvari nužne u tim fazama. A čini se da vi to isto kažete u smislu da bi smanjenje rizika trebalo ići ruku pod ruku sa raspodjelom rizika. Slažete li se da za pojedine faze e, reosiguranje su osiguranje, puno osiguranje da su potrebne različite razine smanjenja rizika i koje bi te razine bile. I za kraj gospodin Nilsen je bio vrlo otvoreno državnom dugu, to je pitanje koje će biti ključno za našu raspravu nakon svih e, opaski, da li biste se složili sa onime što je već rečeno da trenutno postoje banke koje se presnažno protive državnom dugu ili ne? Dakle, gospodin Lambert zelanih je rekao da li bi trebao postojati nekakav maksimalan postotak izloženosti vlastitom državnom dugu svojih zemlja, zem, svoje zemlje. Liza Ferreira. Svjesni smo argumenta koje ste iznijeli i nakon što smo već riješili prva dva stupa bankovne unije, ne bi li ove argumente koje ste vi rekli bili za, trebali zapravo biti predovjet prije početka ovakvog projekta. Donekle je čudno što smo počeli na europsku razinu prenositi nadzor kada se sa zajedničkim pravilnikom to trebalo smatrati mjerom kojom se smanjuje razina rizika. A mi smo na europsku razinu stavili mehanizam za sanaciju banaka, nestalo je zajedničko jamstvo uloga, nestale su zaštite i nije li čudno da tako u sredini igre kažete stvar je gotova? Zastupnik Lones. Izvestitelj je već rekao što sam ja mislio pa ću samo spomenuti da doista cijenim zahtjev gospodina Hoffmana o punopravnoj studiji utjecaja i vi ste čak i zatražili javne rasprave. Silvi Gular, hvala, ispričavam se što sam bila odsutna. Ukratko, što mislite o mišljenju Središnje banke i spominjenju zaštitnog mehanizma za EDIS u tom mišljenju? zastupnik Papadimulis. Hvala. Kako bi vaš bio pristup? pretesu su tri stupa. Govorili ste protiv formiranja trećeg stupa i da li se to odnosi samo na stvaranje trećeg stupa? da li ste se isto tako ne slagali i sa prethodnim koracima u formiranju bankovne unije? Sljedeći gospodin Aleman ima riječ. Nemam konkretno pitanje, samo bih zahvalio svim govornicima i predsjedniku odbora, mislim da je tipično za Europsku uniju, da počinjemo raspravljati o konačnoj fazi nečega, dakle, završnoj fazi čak iako ne znamo kako ćemo do te faze doći. Naši grčki prijatelji entuzijastični su za oko drugog ovakvog saslušanja i tu mislim da zapravo govorimo o raspodijeli neuspjeha. Zašto je nužna solidarnost? Mi mislimo da bi se solidarnost trebala temeljiti na prepoznavanju nacionalnih identiteta. Kulturne razlike nisu problema, ali pokušaj uklanjanja toga jest ono što je problematično. I mislim da takve razlike trebamo zadržati ukoliko bi se naš sistem, e, želimo ga temeljiti na solidarnosti gospodin Luke. E, Prva dva govornika tražili su za studiju utjecaja čak javnu raspravu, a druga dva govornika koja su bila pozitivnije nastrojena sprem Edisa nisu. Ako sažmem argumente koji su izloženi, zapravo smo imali jedan pozitivni učinak Edisa koji se stalno spominje, a to je e, okupljanje e, rizika po zakonu velikih brojeva, zatim imamo i negativan učinak što je moralna opasnost. Mislim da je prvi govornik rekao da je ta moralna opasnost uvijek prisutna u programima osiguranja. Ako razmotrimo te navodno pozitivne učinke zakona velikih brojeva se primjenjuje ako su rizici nepovezani. Ukoliko su pozitivno povezani, kao što bismo trebali očekivati, tada je zakon velikih brojeva u najmanju ruku mnogo slabiji. Dakle, taj pozitivni učinak Edisa mnogo je slabiji nego što se moglo zaključiti na temelju ove rasprave. Dok moralna opasnost po meni snažnija nego što je to izloženo je argumenti koje smo čuli od predstavnika Santandera Dakle, da možemo koristiti e, premije koje su ponderirane na rizicima su zapravo pogrešan pristup. Ne radi se o tome da najprije imamo moralnu opasnost, a zatim na to e, reagiramo s premijama, već zapravo prvo moramo postaviti pravila za premije koje su ponderirane rizikom, a zatim se donose odluke i tu dolazi u slijedi zapravo moralna opasnost. Da sažmem imamo pozitivne i negativne učinke prema našim izlagačima i moje pitanje za posljednja dva govornika je ne bi li to i prema vama trebalo znači da bismo najprije trebali studiju utjecaja o tome koji su utjecaji snažniji. Ne biste li dakle i vi mogli zaključiti kao i prva dva govornika da bismo trebali provesti studiju utjecaja i možda čak i javne konsultacije prije nego što bilo kakve odluke donesemo o Edisu. Hvala Pablo Zalba Hvala, zahvaljujem panelistima. Ja bih nešto rekao iz perspektive građana. Mislim da ovdje cijelo vrijeme govorimo o financijskoj stabilnosti, to je obično glavni cilj naših izvješća, no moramo biti svjesni toga da je upravo ono što je ključno dovršetak bankovne unije. Ne sumnjam da u Španjolskoj i Italiji kada se otvara račun, štediše ne zanima gdje je u Španjolskoj ili Italiji smještena banka. A kada se EDIS dovrši, kada europski građani e, svi dobiju osjećaj da kada otvaraju račun da im je svejedno da li se radi o Njemačkoj, Finskoj ili Španjolskoj banci, e, zanima me hoćemo li to postići s ovim prijedlogom Edisa. Per berez. Hvala. Hvala vam na ovim izlaganjima koja su se ponekad poklapala, a ponekad ne. Možda bismo mogli organizirati i drugi krug izlagača e, kako bismo čuli i određena mišljenja za koja danas nije bilo vremena, koja danas nisu iskazana. E, postoji nešto što nam je gospodin Wolf rekao u prvom e, krugu izlaganja da postoji e, rizik e, kada se radi o integriranom sustavu nadzora e, i činjenici da bi jedan dio rizika i dalje bio na državama članicama. rizik da se izloži štediše E, donošenju odluka koje inače ne bi imali prilike donositi ako bismo imali sustav koji bi bio više federaliziran. Međutim, mi u stvarnosti govorimo o stvarima e, čije posljedice ne možemo u potpunosti ocijeniti. Kada govorite o studiju učinkovitosti, govorite to zato što je postoji hitna situacija ili zbog drugih razloga i ako se krene sa studijom učinkovitosti, mora nam biti jasno da će to odgoditi uspostavljanje europskog sustava osiguranja depozita. Nismo li u tom slučaju u previše rizičnoj situaciji i još većem riziku nego onom kome bismo bili izloženi da takvog učinka, odnosno da takve studije učinka nema. koji bi instrument također prema vašem mišljenju u sklopu bankovne unije u omjeru u kojem postoji danas bio funkcionalan? Naime, ovdje se radi o tipično europskom pitanju. Idemo dva koraka naprijed, a onda kad dođe vrijeme za treći korak, umjesto da idemo naprijed, mi nazadujemo. Na taj način e, i takvim ponašanjem zapravo narušavamo dva koraka koja smo učinili u pravom smjeru. Smatrate li da je višestrani nadzor napredak? Smatrate li da se postojanje fonda za sanaciju može smatrati napretkom? Ili smatrate da to nije tako? Smatrate li da bi napredak bio preuzeti neodrživi rizik za Europsku uniju? Jer cijelo vrijeme govorimo o riziku, a ja smatram da postoji rizik za prva dva stupa bankovne unije ako u najkraćim mogućim rokovima ne uspijemo uspostaviti treći stup. Hvala lijepa. E, I posljednji izlagatelj gospodin Hayes. Imamo vrlo malo vremena, molim vas da budete kratki. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Imam e, tri vrlo izravna pitanja. Prvo je političke naravi. Pitam se da li u krizi kakvu smo imali 2009. 10. ili 11 netko predlaže da nema europskog sustava osiguranja depozita, bili ljudi smatrali da to nije dobra ideja. Imam osjećaj da što se više odmičemo od krize, da imperativ trećeg stupa bankovne unije, na koji smo implicitno na početku krize pristali, postaje sve udaljeniji. Mislim da se radi o temeljnom političkom pitanju koje si moramo postaviti. Moje drugo pitanje odnosi se na prva dva uvodničara. Radili se o vremenu i fazama između reosiguranja, suosiguranja i potpunog osiguranja. Možemo govoriti o godinama, možemo govoriti o potpunom pristupu, možemo također govoriti o solidarnoj podjeli. Ali radili se jednostavno o postepenom uvođenju ili o temeljnom suprotstavljanju samom načelu načelu koje bi vrijedilo za cijelu Europsku uniju, a posebicu za eurozonu. Moje treće pitanje je gospodinu Van Rozbeku. Kad ste govorili o temeljnim stupovima bankovne unije, e, jeste li zbog toga što se jedan određeni aspekt ne odnosi na nadzor malih banaka, smatrali da treba ići na mnogo obuhvatniji pristup gdje bi postojali neizravni doticaji i sa malim bankama, ne samo sa velikim. Smatrate li da kada bi se išlo s takvim principom, bi li se vaše temeljno stajalište promijenilo? Gospodine Van Rosenbeck, izvolite. Hvala vam lijepa. Krećem od pitanja gospodina Ferere. Ne, ja se uopće ne protivim e, Edisu u suštini, i nemam nikakvog skrivenog interesa. Jedino što kažem jest da ako to činite, onda to treba napraviti kako treba i treba obaviti cijelu priču obuhvatno. Kriteriji o kojima sam govorio, upravo ću odgovoriti na vaše pitanje. Naravno smo postavljali ista pitanja kada se radilo i o prvom i o drugom bakovnom stupu. Mi e, redovito objavljujemo naša stajališta. Ali ako postavimo pitanje ne znači da smo načelno protiv nečega. Ako zapravo pogledate situaciju sa direktivom o poravku i sanaciji E, banaka, e, onda vidite da zapravo postoji odgovarajući e, razlog zbog kojeg se postavljaju ta pitanja, zato što i sa jedinstvenim mehanizmom za sanaciju i sa primjenom direktive zapravo se jednostavno radi o preuzimanju rizika. Osobno, mene se ne tiče hoćemo li imati EDIS ili financijski sustav, ali ako prelazimo na EDIS, onda to treba odraditi kako treba. To je ono što sam pokušavao reći. Tako da, gospodine Hez, ne, ja se u suštini ne protivim edisu Mene zapravo nije briga hoće li ECB e, nadzirati i male banke. Mislim da bi bilo od e, pomoći e, da u određenoj mjeri ipak postoji nadzor, možda ne izravni nadzor od strane Europske središnje banke. Neka od preostalih pitanja. Pitanje koje sam dobio od gospodina koji je za glavnim predsjedateljskim stolom, ali nisam zapamtio prezime, oprostite. Bilo je došlo do povećanja razine povjerenja među osiguravateljima depozita diljem Europe kad bi sustav funkcionirao? Odgovor na to bi mogao biti da, ali banke izvan Europske unije bi zapravo bile u situaciju u kojoj nemaju konkurentnu prednost u odnosu na banke u Europskoj uniji, zato što bi europske banke zapravo bile u prednosti. Naravno možemo reći da i te države mogu se pokušati e, priključiti Europskoj uniji, ali za to treba vremena. Ja sam već ranije rekao da kada se radi o pravnoj osnovi da članak 114. nije odgovarajuća pravna osnovna, mi smo za e, članak 252. E, Kratak odgovor vezano u zaštitni mehanizam i Europsku središnju banku. Nemamo sada zaštitni mehanizam, e, ako pogledate direktivu vezano uz sustav osiguranja depozita, tamo stoji da države članice nisu odgovorne kada se radi o gubicima. Naravno, preostaje vidjeti kako će to izgledati u stvarnosti. Međutim, moram priznati da se radi o pomalo čudnoj situaciji. Vratimo se na početak priče. Sustav osiguranja depozita nije zapravo tu da bi se nosio s krizom, tako da mislim da je zapravo malo neobično da se sada raspravlja o zaživnom mehanizmu. Neovisno o tome radilo se o sustavu osiguranja depozita na europskoj ili na nacionalnoj razini, ti sustavi bi trebali zapravo biti u stanju financirati gubitke u slučaju lokalnih šokova. Samo jedna stvar, jedno pojašnjenje. Ako sam dobro shvatila ono što ste rekli, a hvala vam na odgovoru, vi smatrate da je preduvjet za bankovnu uniju nešto što nije završeno, a ako ti preduvjeti nisu ispunjeni, da onda ništa ne može funkcionirati, a ne samo treći stup. Dakle, prema vašem mišljenju trebamo se vratiti na početak i uništiti prva dva stupa koja smo, eh, na kojima smo radili. So, they, they're getting neutralized over time, right? Um, so there's nothing speaking against doing this at the, at the EDIS level by itself, but there is incentives for moral hazard at the national level, and you, I